Ulrike? Ulrike? Bon, bonjour à tous. Dobar dan želim svima, svim onima koji nisu bili na sastanku koordinatora malo prije. Dakle, na, tem, na zahtjev e, koordinatora predlažem da odgodimo točku devetu, To je Kukotočje, izvjestitelj Žao Ferreira i točku desetu Skagerak, čiji izvjestitelj Jorn Björman. Dakle, to ćemo odgoditi na sastanke od 10. E, i 11. listopada. Ako nemate prigovora, predlažem da usvojimo ovaj izmijenjeni dnevni red. Nema prigovora, hvala. posjećam 20. srpnja nakon rasprave o Brexitu koji smo održali na sastanku 11. i 12. srpnja. Uputio sam dopis povjereniku Veli u kojem sam ga obavijestio o raspravi koju želimo organizirati za zatvorenih vrata o mogućim izravnim i neizravnim posljedicama Brexita na e, zajedničku ribarstvenu politiku koje su brojne. U tom dopisu sam također tražio da nam se dostave tehničke i pravne informacije na tu temu. Odgovor povjerenika koji smo zaprimili 1. srpnja, nažalost, kao što smo mogli pretpostaviti, jako je razočaravajući. Komisija ponavlja samo da je na znanje e, rezultat Brexita o izlasku iz e, Europske unije, no sve dok Ujedinjena kraljevina ne pokrene postupak po članku 50. E, komisija ne može ništa poduzeti, što ne znači da komisija ne ne razmišljaju, ne radi ništa na tu temu, ali to je jedna uputa, općenita uputa koju je svim povjerenicima dao predsjednik Jean-Claude Juncker, ali i uputio cijeli kolegi. Dakle, malo prije smo predvidjeli organizirati sastanak, e, odnosno e, raspravu o dionicima Brexita, što ćemo vjerojatno napraviti bez nazočnosti predsjednika komisije. Naravno, mi smo sami to u mogućnosti i sposobni smo to napraviti, dakle da ocijenimo koje su posljedice po profesionalce u ovom sektoru, koji su veliki, dakle koje posljedice mogu nastati ako se članak 50. aktivira. Eto, to je jedna obavijest koju sam vam htio dati. Predlažem odmah da usvojimo zapisnik, što nismo napravili na zadnjem sastanku od prošlog tjedna, jer zapisnik nije bio pripremljen. Dakle, sastanka od 11. 12. srpnja 2016. godine. Ima kakvih komentara, primjedbi o tom zapisniku? Nema, smatram ga, dakle, usvojenim. Prelazimo na točku četvrtu dnevnog reda. Tu se radi o održivom upravljanju vanjskih ribarskih flota i o tome će to će preuzeti kolegica Lina Engstrom jer su zeleni dobili to izvješće, a Lina Engstrom je imenovana izvjestiteljicom. Dakle, danas ćemo imati predstavljanje prijedloga izvješća i imamo rokove za amandmane. Dakle, predajem odmah riječ potpredsjednici gospođi Engstrom u svojstvu izvjestiteljice. Lina, imaš riječ. Hvala, gospodine predsjedavatelju i hvala svim kolegama koji su mi dopustili da radim na ovom vrlo zanimljivom i važnom e, dosjeu. Rad je uistinu bio natahnjujući i pokušali <clears throat> smo se sastati sa mnogim zemljama članicama, predstavnicama industrije, nevladinih organizacija, e, nevladinih organizacija, uzeti također prijed, u obzir i mišljenja drugih e, odbora ekonomskog, gospodarskog odmora i tako dalje. Uistinu mi je drago što sam dakle, raditi na ovom izvješću s vama. I bit ću vrlo kratka, bit ću kratka jer mislim da je rasprava možda najvažnija u ovome i reći ću nekoliko, izniću nekoliko zaključnih napomena. Mi smo promijenili kalendar, dakle rokove kako bismo imali nešto više vremena za prijedloge izmjena, za pregovaranje o kompromisima. Dakle, rokovi su malo promijenjeni, ali <clears throat> o tome, to, o tome ćete biti obavješteni mailom. E, komisija je dala vrlo dobar prijedlog Ehm, dakle, kada je riječ o upravljanju ehm, vanjskim ribolovnim flotama, i kako bi se ehm, osiguralo da eh, se ribolovo pote EU unije odvija na način da se ispunjavaju svi, eh, svi propisi. Također, vrlo je dobro znati da prijedlog da je također u zakladu eh, s onim što smo imali u prethodnom ekstrom izvješću. Naravno, e, uvođenje pravnih odredaba koje imamo i u e, novom CFP-u. Ono što, se ovdje zalaže su okolišni i socijalni standardi i koji treba provoditi. Dakle, Europska unija ovdje mora bit imati ulogu, važnu ulogu i e, mora e, usvajati i provoditi odredbe kako bi se osigurala e, dugoročna eksploatacija, odnosno korištenje ribolovnih resursi. To je vrlo važno, ne znam zakoš, nego također i za zajednice E, na obali i sve zajednice koje ovise o ribolovu. E, imamo ovdje dodatke, a to je naravno informacija da zemlje članice, dakle što tu trebaju još poslati, u to nismo dirali, danas bi to možda bilo išlo previše u detalje i mi ćemo svakako i na taj dio dati svoje prijedloge. Dakle, moj uistinu se radujem raspravi i pokušat ću dati odgovore na sva pitanja koje ćete imati. Puno se kolega javilo za riječ, no prije nego što predam e, izvjestiteljima u sjeni i zastupnicima koji se žele javiti za riječ, e, najprije želim zahvaliti i Engstrom na uloženom trudu na ovom Smatram da je transparentnost i nadzor međunarodnog ribolova od ključnog značaja uspostava novog sustava e, dodjele ribolovnih dozvola po mom mišljenju omogućuje da se bolje nadziru plovila Europske unije koja e, ribare izvan e, voda Europske unije, a i unutar Europske, unutar naših voda. Mislim da moramo poboljšati transparentnost postojećeg okvira, a da ne dovedemo njihov rad u pitanje, jer njihovi pravila koja moraju poštovati su puno stroža od drugih. Pozdravljam isto tako uredbu o promjeni zastave koja će omogućiti da se bori e, uspješnije protiv ilegalnog e, i protuzakonitog ribolova. Što se tiče upravljanja ribolovnim e, dozvolama, članak 7. stavak 5. Kao što sam već rekao, komisija predviđa, citiram, da država zastave povuče dozvolu kada to viši politički ciljevi opravdavaju tumačenje ovog teksta je jako nejasno, tako da bi to bilo dobro ograničiti kako bismo pružili sigurnost e, ribarskim e, poduzećima. Ovaj članak e, ima također iznenađujući element prema kojem komisija je ta koja može povući dozvolu, a to je u nadležnosti država članica. Tako da predlažem da komisija ima, odnosno parlament ima ulogu medijatora, a ne onoga koji nameće neke e, odluke. Eto toliko, dragi kolege, moje primjedbe i opaske. Što se tiče izvjestitelja o sjeni, imamo pak Milamona koji se želi javiti za riječ. Hvala, predsjedniče. Ja bih prvo htio čestitati kolegici Enstrom na ovom poslu koji je obavila. Dakle, ta nova uredba, slažem se da je bila iznimno potrebna. Bolje, moramo e, bolje kontrolirati vanjsku flotu Evropske unije na vanjskim vodama i također moramo se dotaknuti i privatnih sporazuma što nije bilo dovoljno regulirano u uredbi iz 2008. Osim toga, bitno je još e, pojačati ove aspekte koji se tiču NNN-a i bolje bolje e, kontrole nadzora i nadzora plovila. E, ja bih se sada usredotočio na one točke mm, e, u kojima se recimo ne slažem s njom. Ne bih htio sada predugo govoriti, ja ću podnijeti amandmane u kojima ću sve to detaljno objasniti. Kao što sam već u nekoliko puta javio, rekao u prethodnim E, prethodnim raspravama, znači točka 5.1d bismo trebali izmijeniti zato što taj kriterij e, prihvatljivosti e, se može smatrati kao dvostruko sankcioniranje. Dakle, to je neproporcionalna mjera koja nije usklađena sa uredbom o kontrolama i zato bih ja to, iako to komisija nije napravila, ja bih predložila da se to napravi. Također postoji i nekoliko neuravnoteženosti sa tim sedmim člankom u vašem izvješću. E, također je i predsjednik Kadek e, spomenuo e, te neusklađenosti. Što se tiče članka broj 8, izvjestiteljica ide još dalje od prijedloga komisije. Dakle, kao uvjet da se, da se lovi riba, znači u nekoj trećoj zemlji, kaže se da se to može primijeniti samo ako je ta treća zemlja ugovorna strana tog sporazuma koji važi na tom području. Dakle, Recimo šta ako Evropska unija e, ima recimo e, sklopljen sporazum o održivom ribarstvu s tom zemljom, ali ne sudjeluje u nekom drugom bilateralnom sporazumu koje ta zemlja ima. E, što se tiče postupaka za dobivanje autorizacije, znači odobrenja, odobrenja za Liborov, kada je riječ o privatnim sporazumima, Dakle, izvjestiteljica nije e, bitno izmijenila ovaj prijedlog komisije. Ja bih htio tu napraviti neke izmjene. Dakle, ja sam već to ranije ponavljao. Čini mi se da je jako bitno da ako je država članica ta koja daje odobrenje, e, e, ona znači je na zadnjem mjestu, a trebala bi se osigurati veća kontrola i trebali bi se osigurati bolje uvjeti za za davanje tih odobrenja, jer to je nešto što državi članici daje veća jamstva da su sve, svi uvjeti zadovoljeni i da će to odobrenje dobiti, a ne da ona zatraži odobrenje i onda nema kontrolu na time i to zapravo se čeka i čeka čeka. Mislim da je taj obrnuti postupak bolji. E, kada govorimo o e, ribolovnim aktivnostima i odobrenjima, mislim da bismo trebali malo pojednostaviti tu cijelu proceduru. Možda bismo trebali napraviti kao fast track e, mogućnost, a ne da, znači da plovila mora čekati po ne znam koliko mjeseci. Kada govorimo o promjeni zastave, ja se u potpunosti ne slažem sa ovim prijedlogom izvjestiteljice. Također se ne slažem niti sa prijedlogom komisije. To je članak broj 6.1 pod B. E, mislimo da e, bi to trebalo biti bolje uravnoteženo sa e, uredbom 1380 iz 2013. Što se tiče privatnih sporazuma, ja se slažem da je Europska komisija ta koja se mora osigurati da aktivnosti koje provodi europska flota da su u potpunosti održive i drugačije formule koje se predlaže recimo u članku 17 i tako dalje e, mislim da nije potrebno posezati za drugim formulama koje predlaže izvjestiteljica i koje traže e, zapravo dokaze o postojanju nekakvih mogućih ne znam viškova ili tako dalje. Dakle, e, da se traže znanstvene istraživanja o postojanju viškova kako bi se moglo ribariti na tim područjima i ostalo. Mislim da to nije potrebno tako precizirati. E, također e, se e, ne slažem se niti po pitanju podjele kvota koje je definirala izvjestiteljica u člancima 13 i 14. Mislim da je to već dobro regulirano u prijedlogu komisije i mislim da nije potrebno unositi toliko promjena. Evo, sada ću završiti. E, naravno da ima točaka u kojima se slažem sa gospođom Enstrong i također sa u drugima kojima se ne slažem. Ja ću podnijeti amandmane ne samo za e, ovo izvješće, nego također i amandmane za izmjenu prijedloga komisije. E, ja mislim da bi to trebali poboljšati. Mislim da se svi slažemo oko zajedničkih ciljeva Dakle, to su prikladni ciljevi, prikladane smjer u kojem imamo, ali postoji prostor za poboljšanje izvješća u tehničkom smislu. I siguran sam da će izvjestiteljica imati, biti otvorena za suradnju, jer zajednički možemo poboljšati ovaj tekst. Puno hvala. Merci Paco. Ricardo, Paco Ricardo, izvoli. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Evo ja bih eh, htio sada eh, čestitati izvjestiteljici. Eh, kolegica Enstrom je napravila odličan posao. Mi se slažemo oko dosta točaka, ali također postoje i neke točke oko kojih smo, oko kojih se ne slažemo i za kojih smatram da bismo njima trebali detaljnije promisliti. Ovo, ovaj, znači prvi put smo imali razmjenu mišljenja o ovom prijedlogu. Ja uvijek razmišljam u istom smjeru. E, nisam se promijenio od onog početka kada smo to spomenuli. Ja sam za taj prijedlog. Uvode se izmjene koje su potrebne, ali su one male. Mi moramo bolje organizirati i e, osigurati europsku flotu te zajamčiti da se poštuju e, ciljevi zaštite okoliša i također da se spriječe neke nezakonite radnje te da doprinesemo razvoju u tim sporazumima sa trećim zemljama zemljama. E, također je jako bitno da naše europsko ribarstvo postane održivo. Ovo izvješće e, predstavlja e, naše mišljenje, znači mišljenje ovog odbora, ali ja bih htio nešto predložiti. Dakle, što se tiče amandmana, ima onih koji se tiču trećih zemalja, a koje već jesu žrtve njihove vlastite situacije. Znači, 18.41 i 32. E, znači, oni su preradikalni. Ja mislim da bi onaj početni, mm, e, početni e, broj bio vrlo poželjan, početni prijedlog, a da bi neke druge države trebale napraviti taj kvalitativni skok, no opet ne smiju biti previše opterećeni tim svim novim mjerama koje će se donijeti kroz novu uredbu. Ove zemlje ne da nisu sposobne u administrativnom smislu, one se znaju organizirati, samo ih treba u tobe pomoći i ne smijemo ih lišavati te mogućnosti da sklapaju sporazume. E, imam nekih nedomica po pitanju amandmana gdje se govori o nesigurnostima, odnosno nedoumicama. Ovdje mislim na 15. i 22. amandman. E, ti amandmani nisu baš toliko pozitivni. Također, E, tu su i 19. i 27. amandman koji ne daje ništa novo. Tu su osim toga amandmani koji predviđaju taj period za odgovor 21, 32 i 35. Ili pak neki drugi koji traže, zahtijevaju tehnički odgovor. E, znači, ja bih se složio s tim amandmanima, ali htio bih raditi da pričekamo e, koje će biti e, znači, posljedice u praktičnom smislu. Moramo razmišljati i o razumnim vremenima kao rokovima i također moramo naknadno odlučivati o tome. Kao što sam rekao na početku, sa većinom amandmana se slažem. E, slažem se i sa tim održivim pristupom, a na administrativnoj razini mislim da je bitno ojačati e, znači te kodekse za e, međunarodnu identifikaciju. To je amandman broj 45. Te da osiguramo transparentnost u identificiranju kada utvrđivanju vlasnika tih odobrenja i licenci. Kada, kada govorimo o amandmanu 22 time se slažem. Slažem se također i sa sankcijama koje su predviđene kako bi se blokirala mogućnost da se e, licence daju zapovjednicima plovila koji su bili uključeni u neka kaznena djela, ali da ne kaznimo čitavu flotu, znači sve vlasnike plovila i zapovjednike zato što je jedna flota e, postupila nezakonito. E, što se tiče E, stavka e, član, e, znači odjeljka 6, glave 6, stavka šest točke članka sedam. Mislim da moramo ojačati to malo detaljnije, odnosno damo mogućnost državama da mogu reagirati ukoliko postoji mogućnost da se da se znači nametnu sankcije i da se e, oštro reagira protiv nezakonitih aktivnosti. Znači ako je neko plovilo reagiralo e, protivno e, propisima trebali bismo to moći sankcionirati. Smatramo da je amandman broj 17 možda malo pretjeran zato što mogu postojati razlozi koji mogu opravdati nesankcioniranje određenog plovila. Ja mislim da moramo e, sve e, prepustiti diskrecionom pravu europske administracije. Evo, sada ću zaključiti. Slažem se s nekim kritikama koje su e, izložene spram ovog prijedloga, ali mi smatramo da ovaj prijedlog Europsku uniju može dovesti u jako težak položaj po pitanju poštivanja međunarodnih propisa. Ovdje govorim također i o pojačanju transparentnosti, o e, održivom razvoju, e, što će nam zadati više posla, morat ćemo više platiti i moramo razviti instrumente koji će nam osigurati da surađujemo sa drugim e, područjima u svijetu na kojima je aktivan ribolov. Hvala Ricardo. Hvala. Jako ću biti kratak. Neću ulaziti u detalje po pitanju amandmana. Samo ću reći da smo pozitivno ocijenili prijedlog komisije i mislim da je e, posao ojačao taj prijedlog i učinio ga još e, direktnijim u smjeru cilja koji želimo postići. A to je ono što je već sadržano u naslovu, dakle govorimo o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama. Postoje neke točke u izvješću koje su dobro razražene i oko kojih smo iznimno angažirani, koje smo e, pozitivno e, ocijenili. Ovdje govorim o o znači, flotama koje plove izvan voda Europske unije i smatramo da bi ti e, sporazumi koji se potpisuju znači vezano uz područja izvan Europske unije da bi oni trebali e, podlijegati istim kriterijima. Dakle, trebali bi se uskladiti znači sa e, propisima država zastave i obalnih država i to bi se trebalo uskladiti. Mislim da u tom smjeru smo krenuli dobro. Kada govorimo o transparentnosti, E, i davanju odobrenja za ribolov, to je ključno pitanje. Moramo ići još korak dalje i to e, u smjeru koji su mnogi od nas zatražili. A to je činjenica da s jedne strane imamo transparentnost i podatke na raspolaganju. E, tako ćemo moći postići one ciljeve koje smatramo da su ispravni. Neću sada ići u detalje jer moramo još detaljno analizirati i amandmane koje je izvjestiteljica napravila. Mi bismo mogli još ojačati ovaj prijedlog. Što se tiče amandmana 34, u smislu da plovila koja e, znači potpadaju pod regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu da E, znači oni budu na odgovarajući način registrirani te da se nad njima također može provoditi nadzor i da točno znamo s kojim e, vrstama rade te također da možemo i od njih dobivati izvješća o podacima, s podacima koje ćemo kasnije moći iskoristiti za e, naše studije. Evo, što se tiče daljnjeg usavršavanja tog prijedloga, mi ćemo podnijeti amandmane i predložiti neke kompromise. Hvala ti Marko, sada Jaroslav Valesa. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, mislim da svi jasno ciljeve ovog prijedloga, a to je transparentnost upravljanja plovila Europske unije i e, zapravo pojačati učinkovitost postojećeg sustava e, te će promicati druga područja djelovanja za operatere Europske unije u odnosu na operatere iz trećih zemalja. Imajući to na umu, e, dopustite pet komentara. Prvi, prvi je jednako <clears throat> područje djelovanja, dakle ravnopravno djelovanje e, i to je zapravo e, pitanje pristupa, odnosno zatvaranje pristupa europskim vodama, plovilima iz trećih zemalja koji ne ispunjavaju e, pravila. E, moramo imati odredbe koje će omogućiti e, konkurentnost naših e, plopila. Potom drugi komentar odnosi se na višak. To, se, to je relevantno pitanje samo kada imamo sporazume, a nekada je riječ o, nekada imamo izravne sporazume ili druge oblike dogovora sa trećim zemljama jer tu imamo i druge propise koje se tiču prvne. Kada je riječ o održivosti e, ribolova u vodama trećih zemalja, čini se da je to dovoljno kako bi se zajamčilo održiva eksploatacija, odnosno izlov ribljih stokova. Potom regionalne organizacije za upravljanje ribolovom i e, pružanje dokaza od strane industrije. Mislim da taj zahtjev nije pravičan jer mislim da je Europska komisija treba zajamčiti okvir e, za e, ribare uspostavljanjem uspostavljanjem dakle, ovog okvira regionalne organizacije za upravljanje ribolovom. Potrebno je poduzeti odgovarajuće korake kako bi se uspostavili e, regionalne organizacije za upravljanje ribolovom tamo gdje djeluje e, ribarska flota Europske unije. To je zadatak institucija Europske unije. Kada je riječ o izključivanju odnos eh, europskih ribarskih plovila, da, to bi znači da bismo došlo do kaženja eh, i ograničavanja eh, prava E, ribara i ribarske flote Europske unije, potom izbjegavanje udvostručavanja pravnih propisa. gledana samo pravno, svaka nova e, odredba trebala bi spriječiti udvostručavanje onoga što već postoji, dakle ponavljanje pravila koje postoje u postojećim zakonskim odredbama. Dakle, ove e, odredbe trebale biti jasne, koherentne, ali ne smiju ponavljati ono što je sadržano u drugim propisima Europske Europske unije i na taj način utjecati na provedbu. I e, na posljedku e, samo još nekoliko riječi o e, zakonodavstvu koje se tiče konkurent, tržišne konkurentnosti E, i jačanje dakle, učinkovitosti ribolovnih operacija u pojedinim e, morima. A to se tiče i javnih baza podataka kada je riječ o trgovinskim sporazumima bilo sa individualnim operaterima i e, te odredbe ne smiju kršiti nacionalno i europsko zakonodavstvo koje uzima u obzir da određene su oblice suradnje su zaštićene. Što više te odredbe mogu, e, ne e, mogu biti suprotne odredbama, trgovinskim odredbama koje postoje i staviti e, naše ribare zapravo u nepovoljniji položaj u odnosu na one iz trećih zemalja. Mislim da moramo pronaći rješenje koje će nam omogućiti transparentnu bazu podataka i kada je riječ o nacionalnom europskom zakonodavstvu o tržnoj konkurentnosti i zaštiti podataka. Dakle, evo, toliko s moje strane, a predloge izmjena daću na vrijeme. Hvala. Najviše hvala, gospođo Brijano, izvolite. Hvala, predsjedniče. Želim ja također zahvaliti Nevi na Radbiću. Jako kratko, jer brojne su stvari već rečene o pojednostavljivanju. Najprije bismo trebali prići ovom pitanju izravnog licenciranja, odnosno dozvola, kako bismo prevazišli neke blokade koje već postoje u e, partnerskim sporazumima bez operativnog protokola. Što znači da u praksi postoje neke licence koje, imajući na umu klauzulu isključivosti, ne omogućuju izravno sudjelovanje trećih zemalja Dakle, moramo naći rješenje da izađemo iz ove blokade. Hvala Renata. Nitko se više nije javio za riječ. Predajem je dakle odmah Emanuel Berku koji će u 10 minuta predstaviti prijedlog komisije. Znam da je ovo jako kratko, Emanuel, ali eto, tako je. Dobro, hvala predsjedniče. Dobar dan želim svima. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljice na kvaliteti rada i na općoj podršci glede prema prijedlogu komisije i isto tako na brojnim prijedlozima amandmana koji su podneseni. Kao što znate, ovdje se radi o ambicioznom predlogu koji za cilj ima bolju kontrolu ribarskih plovila Europske unije koji ribare izvan e, teritorijalnih voda i koji za cilj imaju poboljšanje, opće poboljšanje upravljanja ribolovom. Dakle, kao što je to izvjestiteljica rekla, moramo biti uzorni i Europska unija treba dati primjer drugima. Prije nego reagiram na neki od amandmana, želim se kratko osvrnuti na ono što, je, što se dogodilo na razni vijeća koje je puno radilo na ovom prijedlogu i izmijenilo ga je u smislu koji trebamo imati na umu. I konačno e, na sastanku vijeća u junu se dogovorilo oko kompromisa i čini se da je taj kompromis glede brojnih elemenata dobar kompromis. Rad koji smo poduzeli s vijećem omogućuje da se razjasni puno toga glede korištenih postupaka, rokova, definicija i u konačnici isto tako je razrašnjen e, način na koji se može svesti na minimum administrativnog trećenje i kao što znate e, sami vi ste, e, brojni od vas su bili zabrinuti za to pitanje. Gospođa Engstrom spominjala je dodatak, aneks, dakle mislim da rad koji smo poduzeli sa vijećem državom članicama da smanjimo taj dodatak na jedan jako kratak dokument koji će se svoditi na one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 no, postoje neke druge teme koje e, su spomenute i danas, o kojih se dogovor, do, došlo do dogovora s vijećem, to je taj članak 7.6 Klobakova klauzula, a to je postupak koji omogućuje komisiji da infine djeluje u tom tijekom postupka kako bi e, uskratila, odnosno povukla dozvolu za ribarenjem. Za nas je to od ključnog značaja, to je jamstvo da će se, da se nešto može desiti ako ne ko plovilo Europske unije sponaša na neodgovoran način i koje e, doprinosi dalje NNN e, ribolov. Dakle, moramo moći intervenirati. To je pitanje vjerodostojnosti Europske unije, cijelo ukupno gledano i to je nešto što se tiče e, međunarodnog prava i onoga što, je, što kaže pravo mora. Dakle, molim zastupnike da razmisle o tome i o da razmislite o nekom mehanizmu koji će omogućiti da se ne prepušta samo državama članicama da rade ili ne poduzimaju ništa prema nekim plovima koje se mogu e, loše vladati i e, socijalni forum e, u svom mišljenju inzistira na održ, očuvanju te klauze. Još jedna stvar koje se ne slažemo s vijećem, koja je spomenuta, to, je, to su kriteriji za dodjelu dozvola za ribarenje, a među tim kriterijima postoji i klauzula e, koja zahtjeva da u zadnjih 12 mjeseci nije počinjeno e, ozbiljan, prekršaj i da nije bilo sankcije s tim u vezi. Za nas je to važno jer e, ribari sa svojim plovilima moraju biti uzorni, a ako tome nije tako, onda i se mora moći sankcionirati. I tu se ne radi o dvostrukom kažnjavanju, već o primjeni kriterija prihvatljivosti, odnosno eligibiliteta. I ne smijemo zaboraviti da ova odredba, dakle taj kriterij koji se tiče e, važnih e, sankcija postoji već u e, pravilniku iz 2008. godine iz 2006. koji pokriva pod razdoblje od 2006. do 2008. A sada ću se osvrnuti na razne amandmane koji su uloženi u izvješću o kojima se danas raspravljalo. Istina je da što se tiče nekih elemenata možemo poboljšati prijedlog komisije. Moglo bi se, na primjer, poboljšati članak 7. Tu ste E, spomenuli nedovoljno jasne kriterije za povlačenje, odnosno oduzimanje dozvole za ribolov. Kao što je rekao predsjednik Kadek, da, ta definicija može biti sužena sigurno. Možemo biti precizniji što se tiče nekih rokova i postupaka kako bi stvarima, kako bi se bolje i lakše moglo upravljati određenim stvarima i kako bi se olakšalo funkcioniranje operatera. Međutim, postoje dva, tri elementa oko kojih e, komisija bih htjela ukazati na razliku u svom mišljenju spram onoga što je gospođa Engstrom predložila. Sljedeće, dakle što se članka osmog tiče, glede promjene zastave, Čini nam se nepotrebno uklanjati to razdoblje 24 mjeseca koje je predviđeno u prijedlogu, jer u biti što želimo mi u konačnici? Nije u potpunosti zabraniti promjenu e, zastave. Želimo da se izbjegne zloporaba promjene zastave. Dakle, mislim da bi smisleno bilo da se uzme razdoblje 24 mjeseca koje odgovara onome što su vijeće i parlament odredili u temeljnom e, E, temeljnom pravilniku, dakle trebali bismo biti dosljedni sa, sa onim što smo već usvojili, a 24 mjeseca, eto to je ono čisto pokazatelj da razdoblje koje nam omogućuje da vidimo da li ima e, promjena zastave kada se izlazi i ulazi, dakle, i da li se koriste zastave kako bi se samo izbjegli neka pravila. Što se tiče ovog članka 8. i dosljednosti, mislim da moramo zadržati spomen članka 31. i 33. Tu treba vidjeti da to razdoblje kada je tijekom kojeg je E, plovilo bilo po drugom zastavom, treba vidjeti da li se tu radi o državi koja ne surađuje glede zakonodavstva o NNN ribolovu, a tu smo, napravili, tu smo spomenuli članke 39. i 33. 31. je identifikacija od strane komisije, a 33. je odluka vijeća. I tu također mislim da trebamo biti dosljedni i zadržati te dvije etape, jer identifikacija od strane komisije je već važan e, element koji ima i svoje pravne posljedice i to je čitav pravni, formalni postupak. Što se tiče jednog drugog elementa o kojem je danas bilo riječi, to je e, potreba da se pripada e, jednoj RFMO, dakle regionalna organizacija za upravljanje ribolovom. Mislim da moramo biti dosljedni Dakle, ako se ide e, ribariti u zemlju s kojom imamo e, sporazum o ribarstvu i ta zemlja ako sudjeluje u održivom ribolovu, dakle mislim da moramo zadržati taj uvjet funkcioniranja i mislim da bismo ga trebali zadržati kao prijedlog komisije, dakle treća zemlja može biti u potpunosti članicom e, RFMO-a, ali samo surađivati, dakle ne potpisnica, ali suradnik tog RFMO-a. Dakle, mislim da nije nužno praviti tu restrikcije i punopravno članstvo u toj e, regionalnoj organizaciji kao što je tražila gospođa Instrum. Što se tiče izravnih e, dozvola, odnosno tu sam, tu sam vidio da želite promijeniti spomen e, dakle gdje mi govorimo o održivom upravljanju na upravljanje viškovima ja bih htio da budemo bazir, jer mi ovdje tražim, e, traži se ovdje znanstvena ocjena. Znanstvenici mogu govoriti o stanju biomase, stokova, ali nije na njima da govore da li ima viškova ili ne. Jer ta odluka o viškovima je odluka države, obal, priobalne države koja smatra da postoje neki viškovi koje on neće e, loviti i koji stavljaju na raspolaganju. No, kao što je rekao gospodin Valensa, mislim da se trebamo držati prijedloga komisije o stanju stokova. I dalje želim ostati pri ovom članku. Izvješće kaže da komisija tako je treba predložiti stanje e, ribolova u nekoj zemlji, no to mi je malo čudno jer tu su operateri ti koji ne, nemaju, nije važno da imaju primjerak e, zakonodavne odredbe, već trebaju je poznavati. No, istina je da postupak prema... Ovaj postupak može biti dosta zahtjevan i istina je da su neki od vas e, spomenuli, kao što je gospodin Milan Mon, potrebu da se to e, malo olakša, gospodin Milan Moni je možda spomenuo i termin fast track, no s godinu na godinu bi ili u razdoblju od tri godine bi se moglo kao što je to komisija predložila, imati malo lakši postupak kako se ne bi sputavalo operatere u obavljanju njihove profesionalne aktivnosti. I ja što se tiče amandmana, ponekad e, imam neke sumnje, dakle u članku, u amandmanu 38. spominje se glede otvorenog mora, mislim da je situacija dosta drugačija, dakle puno se manje tamo e, ribari, neke neki vrste su uređene, dakle kao što je e, lovna tunu u dubokim morima i tu imamo i također pitanje raspoloživost podataka jer ako ćemo e, na otvornom moru morati izdavati iste dozvole kao što se radi u državnim vodama, to će biti jako zahtjevno. Što se tiče e, javnih registara i transparentnosti za ribarsku aktivnost, hvala vam dakle, što ste podržali tu tu mjeru, no opet e, ako ne želimo dodatno opterećivati i dodavati dodatne mjere e, dodavanja imena, prezimena, e, datuma i tako dalje. Tu imamo problem dakle sa privatnim informacijama. Dakle, treba vidjeti što s tim. I zadnja stvar, što se tiče relociranja ribolova, tu ste dodali neke ekonomske i socijalne elemente glede zaštite e, uštede energije, zaštite mjesta stanovanja. Mislim da tome nije mjesto ovdje, jer tu se radi, ovdje se radi o mogućnostima izlova, ribarskim sporazumima ako sad dodamo dodatne kriterije ovim uvjetima, bit ćemo daleko do ostvarenja ciljeva. Eto toliko. Mislim da smo sve ukupno ovdje obradili ključna pitanja i mislim da smo na pravom putu i hvala vam što ste mi dali riječ ovih 12 minuta. Hvala tebi, Manuel, što si skratio dakle, sve što si imao za reći, uspio si u tom zadatku. Sada predam riječ eh, najprije gospodinu Oku koji je tražio riječ malo kasno, nije, nije običaj da se govori nakon komisije. Gospodine Ok, morate se ranije javljati. Evo, izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Da, kao prvo moram reći da je ovo izvješće vrlo važno i da dolazi u pravo vrijeme. To je jasno rekla i izvjestiteljica. E, dopustite nekoliko komentara i možda ovako nekoliko nadopuna vezano i za sami sadržaj ovog izvješća. Mi se slažemo da e, je EGB zapravo e, jamstvo da se e, ribolov vrši na učinkovit ekonomičan i tako dalje način da se pridržavaju kvote izlova. A kada sada mislim na Baltičko, pomislim na Baltičko more i e, e, riblje vrste u Baltičkom moru, onda Baltičko more u usporedbi s drugim morima jest malo more, ali kontrola je vrlo važna i kada je riječ o industrijskoj, e, kada je riječ o industrijskom izlovu. I kada sada samo pomislim na to, ko je to, kakav to utjecaj može imati na stokove općenito, onda sam vrlo zabrinut i važno je da se pridržava naravno sve ono što stoji u protokolu, ali u ovom trenutku e, zapravo e, se suočavamo sa vrlo drastičnom situacijom za pojedine riblje vrste u Baltičkom moru, pogotovo ako je izlov nekontroliran. Potom nešto što se tiče Poljske, Europska komisija, Europski parlament trebali bi paziti na to trebali bi paziti koji uvjeti vladaju na području E, istočnog Baltičkog mora. E, i postoje ribolovna područja e, u, kojima vladaju povoljne klimatski uvjeti, a onda postoje ribolovna područja s nepovoljnim klimatskim uvjetima, primjerice jak vjetar i sl. što naravno negativno utječe i na lokalne riblje stokove, a time i na lokalne ribare. Dakle, to su posebni uvjeti koji tamo vladaju. Hvala što ste se javili, no već smo dali riječ komisiji, dakle sad je malo kasno za to, a sada predajem riječ izvjestiteljici Line Engstrom, koja će biti brza i zaključiti nakon svega ovoga. Izvolite. Hvala. Zahvaljujem svima na Ehm, na pozitivnim riječima o ovom dosjeu. Pokušat ću se kratko osvrnuti na e, neke važne aspekte koje ste spomenuli. Naravno, svi su anticipirali više ne manje da e, komisija može ehm, dakle, tražiti od zemalja članica da povuku odobrenje i danas imamo situaciju, a komisija je to također rekla da postoje razlike između zemalja članica, ovisno o tome kako provode pravila o ribarskim flotama. Imamo one koji vrlo dobro poštuju pravila i onda one koji jednostavno se ne daju obvezati. Dakle, to je ono što treba u svakom slučaju ovdje ojačati. I ja bih također rekla da situacija u kojoj komisija može povući odobrenje je situacija kada zemlja članica uopće ne postupa, nikako ne postupa. Dakle, e, i to je ono gdje zapravo se ovo mora onda provesti nametnuti i ribarska flota se mora ponašati na ispravan način. E, dakle, postoji ovdje nekoliko aspekata koji utječu na stvaranje jednak, e, jednakih uvjeta na tržištu za sve. E, dakle, ovdje samo imali dakle i ovo pitanje razloga važnje politike iz članka 7. Što to točno znači? Dakle, ja sam preuzela e, te tekste iz osnovne odredbe i to je zapravo izravni citat i to bi zapravo bi se trebalo vam svima svidjeti. Evo, nekoliko samo kratkih e, komentara možda vezano za promjenu zastave. Mi mislimo i ja mislim da je to manje diskriminirajuće od, teksta koji je predložila Europska komisija. Ako odete pa se vratite pa date informaciju. E, dakle, to je nešto što je podržao i odbor DEVE u svom mišljenju. E, to se neće primjenjivati samo na neka plovila, nego na sva plovila i time se smanjuje i sami e, mogućnosti diskriminacije diskriminiranja. Potom e, samo e, nešto o e, kvotama i dodjeli kvote. To je također preuzeto iz eh, dakle, osnovnih dokumenata, eh, dakle, dodjela kvota mora se vršiti prema ekološkim, ekonomskim, socijalnim kriterijima i također mora biti opravdana. Dakle, ako to primjenjujemo na vlastitu flotu, eh, to je zapravo samo proširenje onoga što imamo u osnovnim odredbama, onda ćemo to sad proširiti i na vanjske flote i to je zapravo sad prijedlog formulacije koji smo dali. Možemo prodiskutirati alternativne formulacije sa e, izvjestiteljima u Zeni i drugima. Što se tiče izravnog odobrenja, mislim da je to vrlo važno da se ta znanstveno utemeljeni dokaz da postoji višak. I ako govorimo o otvorenom moru, to je također preuzeto iz onoga što imamo u industrijskom sektoru. Dakle, uzeli smo u obzir razmatranja mnogih dionika. E, komisija je predložila da se to primjenjuje samo na plovilo od 24 metra. Mi smo to e, promijenili i to na zahtjev e, onoga što na zahtjev industrije kako ne bi dolazilo do diskriminacije. Potom, dakle, možda u komitologiji izlično, ćemo imati standardne predloge izmjena u pa-, parlamentu. Dakle, što se tiče dodataka, na to sam se prethodno osvrnula i rekla da ćemo još dati prijedloge izmjena. Stoga, drage kolege i kolegice, hvala vam puno. Hvala ne, dakle, rok za amandmane, tražila se da ga se produži, dakle, do 21. i 22. rujna, a ne 15. kao što je izvorno bilo predviđeno, a glasanje na odboru Dakle, rekao da, 21. 22. rujna. 22. rujna. Imam dva kvalitetna suradnika ovdje, dakle 22. rujna. A glasanje na odboru 9. ili 10. studenog, a na plenarnoj u prosincu 2016. Hvala kolege. Prelazimo sad na točku petu dnevnog reda, to je akcijski plan Europske unije protiv krimčaranja divljih vrsta. Izvjestitelj odnosno mišljenje je dobio SID, Ricardo, Terao Santos dobio je ovo izvješće, tako da mu predajem odmah riječ. Oni koji trebaju izaći, neki izađu odmah. Izvoli. Hvala. Ovo mišljenje ima samo 1500 e, znakova, znači da nisam mogao e, izraziti ono što sam htio na, potpun način. Dakle, zato sam se samo na one najosnovnije aspekte. Dobro, evo, možemo to sad malo obogatiti sve kroz amandmane, budući da baš nemamo previše mjesta na raspolaganju u tom mišljenju. E, ja smatram, evo napisao sam da je zapravo ovaj, e, znači, e, znači ovaj prijedlog Europske komisije vrlo bitan kako bismo se borili protiv krijumčarenja divlje flore i faune. Priznajem da e, se premalo govori o akvatičnim vrstama, o akvatičnim životinjama i također da bi trebalo pojačati i pitanje e, kontrole, odnosno e, nadzora, jer se premalo toga odnosi na nezakonit, neprijavljen i neregulirani ribolov. Te također treba se pojačati i uloga Europske agencije za nadzor u ribarstvu. Dakle, ja bih rekao da se trebamo usredotočiti malo više na NNN u europskim vodama, kao što je slučaj sa E, koraljima, staklenim jeguljama i jesetrama. E, kada govorimo o nezakonite trgovini, to e, moramo pokušati ograničiti, zato što postoji jako puno vrsta koje se prodaju, kupuju putem interneta. I također postoje neke vrste koje su iznimno ugrožene. Kada govorimo o provođenju kontrola, E, to treba pojačati u onim e, ranjivim, osjetljivim eko, e, ekosustavima i također u značajnim morskim područjima. Da bismo na taj način mogli doprinijeti očuvanju naših staništa i također građenju utočišta nekih ugroženih vrsta koje su predmet nezakonite trgovine. S druge strane, e, takva djelatnost bi trebala omogućiti da razvijemo instrumente koji će nam e, pomoći da pojačamo zapravo e, količinu tih vrsta kroz akvakulturu, znači kroz kontrolirani uzgoj. Na taj način možemo zadovoljiti i ekološke standarde. Ja bih htio vidjeti u ovom izvješću mogućnost da se na europskoj razini prepoznaju upravo te E, vrste i da se prepoznaje važnost svih onih dionika koji sudjeluju u trgovini nezakonitim, nezakonitim trgovini e, vrstama. Evo, to je sve što se tiče mog izvješća. Hvala, sada predam riječ izvjestitelju u Sjeni, Jaroslava Lesa. Imaš Ne, nećeš se javljati, dobro. Norika Nikolaj, hvala ti, Ja podržavam ovo izvješće, smatram ga važnim. Važno je što smo se odlučili baviti ovom važnom temom. Smatram da krimčarnim vrstama je poput NNN ribolova svojevrsni organizirani kriminal koji treba suzbijati jasnim, jakim sredstvima i prema tome se ponašati kao prema drugim eh, situacijama krimčarenja. Pozdravljam eh, najavljenu inicijativu, no mislim da treba tome dodati i NNN ribolov. Već smo podzeli određene mjere u borbi protiv toga, imamo određenu ekspertizu i mislim da bismo trebali to iskoristiti. Bilježim da je krimčaranje jesetrm izazvala nestanak brojnih vrsta. To je napad na ekosustav koji na koji treba jako brzo reagirati i mislim da naš, naša reakcija mora biti čvrsta. Ne treba previše pričati, u biti o tome znamo, zna se motivacija, ali moramo imati jasna, jasne reakcije, preći na dijela osobno na europskoj razini. Želim čestitati Rikardu na njegovu izvješću i možda ću uložiti koji je amandman. Hvala. Hvala Norika, Werner Kuhn. Hvala gospodine predsjedatelju. Biću vrlo kratka, kratak. Hvala Rikardu na ovom izvješću. Od 2009. godine imamo plan upravljanja i vrlo osjetljivu situaciju, ozbiljnu situaciju kada je riječ o europskoj jegulji i jedna od ključnih točaka jeste trgovina E, staklenom jekuljom, e, proizvodima od jekulja i tako dalje. E, dakle, uz zabranu i, situaciju gdje se to ne izvozi izvan Europske unije. Dakle, imali komisija pregled kakva je situacija, kakva se situacija sada razvija, imamo li tu izvoze i postoji tu mogućnost uzgoju u akvakulturama i e, imali tu izvoza, ilegalnog izvoza u azijske zemlje. Eto, to su pitanja s moje strane. Merci Werner. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Hvala Werner. Želi se još neko javiti? Marko, izvoli. Samo minuta, hvala. Htio sam reći da sam e, pratio razvodu tog izvješća na Enviju i e, da smo napravili nekakav nacrt izvještaja. Imali smo jako, jako e, velike sugestije to je velika tema. Kao što je kolegica Nikolaj, to nije samo pitanje zaštite okoliša, nego je ovdje riječ o nezakonitoj trgovini, znači o kriminalu. I zato to treba posebno, s posebnom pozornošću tome trebamo pristupiti. Nije lako utvrditi te subjekte e, kako bismo uspjeli e, ovu temu znači ribolovnog područja uvrstiti u to e, izvješće i zato mislim da je ovo mišljenje jako dobro napravljeno, ali ćemo dati neke zapravo dijelove bismo htjeli poboljšati koje mi u mišljenju odbora Envi nismo stavili, a koje se tiču prvenstveno ribolova. Dakle, dodat ću još e, jednu stvar, a to je fenomen koji se događa u nekim dijelovima Europe, a to je zapravo e, ugrožavanje velikih e, rijeka. To nije samo problem sa Italijom, nego se događa i u mnogim drugim, mnogim drugim dijelovima Europe gdje postoje vrlo opasni kriminalci, posebice za one koji provode kontrolu u trenutku kada u trenutku da je zapravo trećina populacije rijeke po u potpunosti istrebljena zato što je prelovljeno i e, ta, ta riba poslana ne znam gdje je sve u, na sjever Europe, znači je prodana i to nezakonitim putem. Hvala Marko, sada predajem riječ e, komisiji. Gospođa Mer, izvolite. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti vašem odboru na cjelokupnom radu glede plan djelovanja i borbe protiv NNN odnosno protuzakonitog ribolova ugroženih vrsta. Europski parlament e, imao ovaj je ključnu ulogu od samog početka, prije nego što smo uopće mi predstavili svoj plan djelovanja i radi nas to što se ovaj odbor bavi radom komisije koji je predstavljen u prošle godine, ove godine. Dakle, podsjećam da sve vrste flore i faune na kopnu i morima su pokriveni ovim planom djelovanja, te tradicionalna Europska unija ima iznimno čvrst stav o zaštiti morskih vrsta, a taj stav će biti opetovan u okviru konferencije dionika konferencije CITES koja će započeti 24. rujna ove godine, osobito kada je riječ o jeguljama, no isto vrijedi i za morske pse. Pozdravljamo referencu vaših vašeg izvjestelja na Natur 2000, na učinkovito upravljanje zaštićenih područja koji je prioritet strategiji Europske unije o zaštiti bioraznolikosti. Želimo također izreći uvažavanje konkretne, konkretnog spomena jegulja, krimčarenje jegulja iz Europe prema Aziji izvorom je velikih e, briga za Europsku uniju, a želim djelomično barem odgovoriti na pitanje koje postavio gospodin Kun. Naime, na konvenciji CITES koja će biti održana u rujnu također ćemo vidjeti i kako je stanje jegulja na svjetskoj razini. Dakle, tražit ćemo od 183 e, dionika e, da, e, iz cijelog svijeta da se time pozabave. Također pozdravljamo i sve što je rečeno o sljedivosti i potrebi da se vode određene aktivnosti kako bi se osvijestilo što više E, o opasnostima koje predstavlja ilegalan ribolov i zamolili bismo izvjestelje da ako smatraju to korisnim e, da preciziraju točku 6. i 12. izvješća 6. tiče se dozvola uvoza organizama i dijelova organizama, a točka 12. se tiče sustava prepoznavanja zainteresiranih strana koje su osobito aktivne u borbi protiv krim, krimčarenja. To bi nam pomoglo kad bi se razvilo za izradu daljnjeg plana djelovanja. Hvala. Hvala vam, gospođo Mer. Zaboravio sam e, reći da ste vi iz e, opće uprave Envi, dakle uvijek ste dobro došli na sastanke našeg odbora. Ponovno sada predajem riječi Kardu koliko to želi. Dobro, evo, htio sam samo naglasiti jednu stvar. To je jako važan dokument e, i e, njega se mora početi primjenjivati. Mi smo o tome već ranije razgovarali, ali sada mu to trebamo i učiniti. Kada govorimo o proračunu, to je vrlo, e, možemo reći, e, teški akcijski plan. Taj dokument e, u bazi se ne usmjerava na ona financijska pitanja i proračunska pitanja, ali bitno je da postignemo konsenzus po tom pitanju. Dakle, trebali bi se osobe u ovom odboru E, izjasniti jer ako imamo podršku već e, u Europskoj komisiji i također u odboru ENVI, onda vam postaje jasno da je zapravo šteta te nezakonite trgovine puno veća od onoga što uopće možemo zamisliti. Ovdje nije riječ samo o e, tome da zaštitimo e, ne znam voden konje ili slonove ili nosoroge, ne. Ovdje je riječ o pravoj toj nezakonite trgovini koju provode zločinačke organizacije koje zaista mogu dovesti do velikih potresa e, i ugroziti naša prirodna staništa. To je ozbiljan problem i ja mislim odnosno nadam se, da ovaj dokument e, može biti e, znači dobro proveden. Ovdje se nije riječ samo o akvatičnim vrstama, E, nego je prvenstveno tome da se naglase i ta morska područja. Znači, mi želimo da u svim tim instrumentima postoji i e, oceanska dimenzija naših planeta koja mora biti e, pravedno zastupljena. Ostaju još dva pitanja koja treba razriješiti Europska komisija. Čim ćemo dobiti informacije o tome, mi ćemo vam ih prenijeti. Hvala. Hvala ti Ricardo, hvala svim eh, sudjenicima u raspravi. Rokovi za amandmane 15. rujan u 12 sati. Glasanje na odboru za ribolov 10. Eh, ili 11. Eh, listopada, 12. i 13. Uglavnom, na plenarnoj ćemo vjerojatno o tome glasati u 11. mjesecu. Hvala kolege. Sada ćemo preći na točku 6. A tu se radi o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera. E, pučani su dobili ovo izvješće. Gospodin Gabriel Mato imenovan je izvjestiteljem. Dakle, predajem mu odmah riječ. Mislim da je tako najbolje. Hvala, Zahvaljujem predsjedniče. Evo pokušat ću biti kratak zato što mislim da svi već znamo o čemu radimo. Riječ je o razmatranju radnog dokumenta koji se tiču tehničkih mjera. E, znate da 22.6. smo e, svima poslali taj dokument za razmišljanje na kojem smo dalje radili. Ja sam e, dobio sugestije mnogih zastupnika. 12.7. smo imali raspravu o tom istom dokumentu i evo Prvo što moram zahvaliti, prvo što želim je to da zahvalim svim e, zastupnicima i kolegama koji su mi poslali svoja mišljenja. U ovom dokumentu kojeg sad imate pred sobom, ja sam pokušao e, zapravo umiriti one nedoumice svih koji su mi ih izrazili, ali to ponekada nije moguće, zato što e, su nedoumice jednih možda bile one sigurne točke drugih, pa sam pokušao naći neko zajedničko stajalište i to je ono što e, sam htio napraviti. Naravno da postoje neki aspekti koji su jako komplicirani i za koje nije e, lako naći jednostavno rješenje. E, drago mi je što smo svi zajedno radili na tome i mislim da smo usmjeli ja sam se usredotočio na dva ili tri aspekta koje su bilo jako složena. Ovaj prijedlog komisije se temelji na rezultatima. To je temelj ovog prijedloga. Dakle, mi neki smatramo da je možda jako bitno i od temeljne važnosti da se uključe e, među te ciljeve i čitavi niz mjerljivih ciljeva. Dakle, možemo postaviti vrlo jasne ciljeve, a nakon toga moramo odrediti i neke, znači, mjerljive ciljeve koji se temelje na rezultatima. E, kada smo razmatrali ovaj dokument, jasno nam je da e, mora imati vrlo jasne pravne temelje i to je često e, bio predmet sukoba jer istina je da neki članovi nisu htjeli da se postave ti mjerljivi, znači kvantificirani ciljevi. Zašto? Zato što na kraju kad se sve uzme u obzir mnogi misle da je regionalizacija nešto što će samo potaknuti da se neko povodi za onime što im odgovara u tom trenutku, a ne da bude primjenjivo za sve situacije. E, kada se raspravljalo o e, pitanju ciljeva i e, ciljanih vrijednosti, istina je da smo uzeli u obzir nekakvo većinsko stajalište ovog odbora. Dakle, imamo dva aspekta, a to je da ne napravimo neko jasno ograničenje po tom pitanju. Dakle, treba napraviti jasnu definiciju što su to ciljevi, a što ciljane vrijednosti. Jer ako se to ne napravi, onda nema smisla raditi razliku. Kada govorimo o E, postavljanju ciljeva, i ja smatram da treba postaviti znači mjerljive ciljeve, ali to se ovdje ne govori. Ovdje se govori samo o onih 5% od izuzeća, a o tome smo već govorili i ranije i mislim da se s time zastupnici slažemo. Tih 5% ničemu ne služi i to je jedan iznos koji zapravo se ne temelji na nikakvim znanstvenim dokazima, znanstvenoj podlozi. Postoji samo jedan argument, a to je zapravo 5% koje je postoji u okviru onih e, izuzeća o kojima se ranije govorilo, no to je jedina stvar. E, druga stvar koja je možda izazvala e, više kontroverze, a to je pitanje izostavljanja socioekonomskih ciljeva. Istina je da za neke, kao što je kolega Afronte, e, za neke se čini da to nije problem o temeljne važnosti, a neki drugi pak smatraju da je to veliki problem. Mi moramo ovdje jasno odlučiti što ćemo s time. Što se tiče znači tih nekih kvantificiranih ciljeva, komisija samo se ograničava na to da e, e, kao ciljenu vrijednost uzme tih 5% u smislu izuzeća od e, onog ulova, znači izuzeća kada je riječ o nedozvoljenom ulovu e, e, vrsta koje su manje od minimalne referentne dozvoljene veličine. To je ključna, ključno pitanje je također i to da pokušamo izbjeći da dođe do automatske izmjene uredbe. Zašto? Zato što na kraju, ako mi dobro ne odredimo pravila, onda će se sve prepustiti mogućim sporazumima sa trećim, sa trećim zemljama koje će automatski ulaziti, stupati na snagu ili će se ugrađivati u ovu uredbu, a to je vrlo opasno. E, jutros sam čuo u nekim komentarima, e, recimo ono što je rekao kolega Serrao, e, to da je jako zanimljivo da je zapravo riječ o tome da se parlament pokušava izgurati e, kroz delegirane akte, znači iz tog cijelog zakonodavnog procesa. I zato e, mi kao suzakonodavci moramo zadržati mogućnost da nastavimo e, donositi odluke o tim važnim pitanjima. Uloga Europskog parlamenta se samo na kraju ograničava na nekakvo mišljenje o suglasnosti, a ne možemo utjecati direktno na, tehničke mjere. Mi to moramo napraviti i moramo na neki način naći onaj stražni ulaz kako bismo uspjeli utjecati na samo donošenje tehničkih mjera. Također, E, imam neka pitanja koja mislim da se trebaju postaviti e, komisiji. Kada govorimo o okvirnoj direktivi o vodama, ja ne vidim točno koja je poveznica. Ja sam već to ranije pitao, nisam dobio odgovor. Dakle, e, koji je odnos, koja je poveznica između okvirne direktive o vodama i ovih tehničkih mjera? Kako tehničke mjere mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete vode? Možda neko se može i to zapitati. I e, danas ovdje ponovno komisiji ponavljam e, svoje znači mišljenje da moramo imati znanstveni temelj da bismo uspostavili taj prag od 5% o kojem sam ranije govorio. Kada govorimo o sporazumima, kada govorimo o e, hvatanju viškova, znači o iskorištavanju tih viškova, E, zašto ne pratimo ono što je eksplicitno, znači izrijekom već rečeno u sporazumima? E, na taj način samo dopuštamo, ostavljamo prostor da se uključe i oni sporazumi o e, održivom ribarstvu koje Europska unija nije potpisnica. Ovaj radni dokument je dosta već profiliran, s obzirom da sam ja već uključio vaše doprinose i sugestije, ali mislim da još imamo prostora za napredak i da možemo na njemu nastaviti raditi. Na današnjem e, sastanku mislim da e, bi trebao dobiti sugestije za nekakav konačni e, dokument koji bi već trebao biti više manje dovršen kroz amandmane koje ćete podnijeti. Evo, to je to. Nadam se da će nam samo komisija moći e, razjasniti još neke stvari i time dati svoj doprinos. E, što se tiče tih ciljeva, ja se moram usmjeriti na te znači, mjerljive ciljeve i mislim da komisija ima vremena to predložiti i taj dio izmijeniti, jer koliko sam ja shvatio, to je bila ideja komisije, ali oni su to napomenuli da žele, oni znači su naveli čitav niz ciljeva i ciljanih vrijednosti, ali nema tih mjerljivih, znači kvantitativnih ciljeva kada govorimo o regionalizaciji i to treba uskladiti i vidjet ćemo na koji način ili putem delegiranih akata ili na neki drugi način ćemo to moći provesti. Evo sad ću zašutiti. Merci, merci Gabriel. Merci pour, euh, pour cette présentation et, le document de travail. Hvala te Gabriel na ovom predstavljanju i radnom dokumentu, a sada ću predati riječ izvjestiteljima izvjestitelju Sjeni, no prije toga želim ja reći par riječi. i Smatram da je prijedlog komisije dobar prijedlog globalno gledano, imajući na umu složenost tehničkih mjera, naravno jer to nije jednostavna stvar. Te tehničke mjere gomilaju se tu već 20 godina, kao što je to malo prirečeno, i ovaj novi okvir ima tu prednost što je jasan, no ne radi se ovdje o tome da se pođe od tabule raze i da se izmišljaju sve tehničke mjere suprotno tome. Trebamo se utemeljiti na onome svemu što postoji i naći način da se to poboljša. Dakle, izvjestitelj Gabriel Mato ukazuje na više problematičnih elemenata i u je osobito kada se govori o cilju od manje od 5% eh, uzlova izlova mlađi i to treba biti iznimak de minimis eh, temeljnog sporazuma, no ja se osobno pitam da li to treba biti samo po sebi cilj, jer ta de minimis iznimka, odnosno izuzeće je mjera fleksibilnosti, a ne cilj samo po sebi. Dakle, treba vidjeti da li ova e, uredba o tehničkim mjerima, da li je to dodatni popis mjera za e, mjera koje, se, koje će se dodati temeljnom dokumentu, što možda i ne želimo, ili e, popis instrumenta koje možemo raspolagati. Isto treba prilagoditi te tehničke mjere konkretnim situacijama određenih područja. Ja imam nekoliko ideja i vjerojatno i kolege imaju određene ideje za poboljšanje postupka regionalizacije koji ću vam predložiti, koje ću vam predložiti u narednim tjednima. Mislim da je trenutni sustav suviše etnocentriran, odnosno centriran na države i treba izbjeći da dođe do ponovne nacionalizacije. Evo što sam imao za reći, a sada odmah predam, predam riječ gospođi Rodust u ime gospodina Korbeta. Hvala gospodine predsjedavatelju, drage kolege i kolegice. E, dopustite da prvo priopćujem da je, došlo do promjene izvjestitelja u sjeni, To sada je to bio Richard. On je intenzivno sudjelovao u pripremama za Brexit E, sada vjerojatno pokušava organizirati sve kako ipak ne bi nastupilo na najgore. E, on je e, to sto kao slobođen dužnosti izvjestitelja u sjeni i sada je izvjestiteljica u sjeni Renata i ona će od danas biti zadužena za ovaj dosje. No, s obzirom da sve ovako brzo napreduje, kao koordinatorica skupine, htjela bih reći nekoliko riječi o ovom izvješću. Kao prvo želim zahvaliti Gabrielu na njegovom radu i nadam se da ćemo na kraju imati uistinu dobro izvješće. Doduše, želim već danas ukazati na to da ni u kojem slučaju ne smijemo razvodniti temeljnu uredbu i kada pogledam tekst ovog radnog dokumenta, onda nekako imam dojam da se sada pokušava ublažiti odredbe iz temeljne uredbe i ja to neću dopustiti, stoga molim da se e, to ne dogodi i mi smo u doba kada smo donosili temeljnu uredbu jasno rekli da su tehničke mjere središnji element za provedbu reformi i njihovih ciljeva. Drugačije ne može niti i biti. Tehničke mjere su vrlo važan stup od temeljne uredbe, u protivnom se nju ne može provoditi. I ako tu počnemo sada razvoditi, onda će situacija biti teška. Već sami naslov tehničke mjere za održavanje ribolovnih resursa i zaštitu morskih ekosustava ukazuje na to u kojem smjeru tekst treba ići. Koherentnost E, sa odredbama i propisima o zaštiti okoliša mora biti uspostavljena. Već sam rekla i danas ponovim, bez zdravog okoliša neće biti zdravog ribolova. Stoga molim da se ovdje još jednom razmisli i o tome mislim da izvjestitelj, barem takav dojam ja imam, ali da izvjestitelj misli da su okolišni ciljevi previsoki i mi smo u prošlosti imali nesaslušanja sastanke i došli smo do zaključka da su neki drugi ciljevi previsoko e, e, zacrtani. U, ovom radnom dokumentu, ali i u uredbi se kritizira da nema nikakvih poticaja i to vidim drugog drugačije za razliku e, osim mmf a osim toga imamo i alokaciju kvota koju mora organizirati zemlja članica, da je to zapravo već e, poticaj. I jedan od ciljeva temeljne uredne bio je da oni koji e, poštuju pravila u ribolovu moraju imati pravo na više kvote. Dakle, poticaj, motivacija jeste tu. Potom pristup orijentira na ciljeve, zahtjeva e, konkretne ciljeve koji su mjerljivi, te također e, pa predvite za mjerenje učinkovitosti. Članak treći ciljevi i članak četvrti e, dakle to mi se čini dosta logičnim i jasnim. Što se tiče članka četvrtog, tehničke mjere e, trebaju biti postavljene na sljedeći način. Citiram ribolov, izolov, vrsta ribljeništa vrsta koje su manje od minimalnih referentnih je veličina i e, da one ne smiju, taj izlov ne, takvih vrsta ne smije biti veći od 5%. Mislim da je to nekoć bio vrlo dobar pristup i htjela bih da zadržimo taj pristup koji nudi određenu mjeru fleksibilnosti. Mi smo tada, Gabriel i bio tu, vrlo potrebno raspravljali o tome i bilo bi uistinu šteta kada bi za sada pokušalo na mala vrata izmijeniti ili razvijati razvodniti e, temeljnu uredbu. Kada je riječ o uredbi o vodama, Njemačka je pa dobro, ne znam, moram sada biti vrlo, vrlo oprezna, ne znam koliko je ovaj sastanaka javni. Okvirna direktiva o vodama u Njemačkoj je samo djelomično provedena, a bojim se da ni u drugim zemljama nije puno drugačije. Ne vođenje okvirne direktive o vodama itekako znači negativan utjecaj za e, ribolov, jer ako voda nije čista, a onda nije čisto Ne more i riba ugiba. I upravo kada je riječ o tehničkim mjerama moramo još jednom E, inzistirati na tome da se provede posvuda okvirna direktiva o vodi. Već dugo je vremena, bilo je dovoljno vremena da se to provede, već očekam samo kada će se e, početi postupak sankcioniranja. E, Situacija se nalazi samo Njemačka, nego i druge zemlje. Eto, to je s moje strane. Gabriel SND će odmah aktivno raditi na ovom dosijelu i mislim da ćemo to uspjeti dobiti nešto dobro. Pa će paš to Želim te umiriti u like, budi sigurna Njemačka nije jedina država članica Europske unije koja ne poštuje okvirnu direktivu o vodama, nažalost, i Francuska u tom slučaju, a vjerojatno i druge države. Dakle, prelazim, predajem odmah riječ Jaroslavu Lesi koji mora ići. Da, ispričavam se što ovako upadam, ali moram na drugi sastanak i stoga ću biti kratak. E, moj problem je s ovih 5% koje pomenuje naš izvjestitelj, a to je za članka 1a. Kao prvo, ja mislim, ako stavimo ovaj referencu na određene brojke, bit će teško e, kada je riječ o različitim oblicama ribarske aktivnosti. Stoga ovaj, ovaj cilj treba postići postupno. Podsjećam da je vrlo ambiciozan cilj i nije utvrđeno koji način Europska komisija treba evaluirati e, ispunjavanje ovog cilja. U prijedlogu se također ne spominje na što se ova cilj odnosi. E, je li to riječ o pojedinačnoj ribolovnoj aktivnosti, ukupnom izlovu mjesec dana ili dužem razdoblju, stoga predlažem brisanje cijelog ovog odredba, jer cilj temeljene direktive e, jeste izbjeći E, neželjeni e, ulov i tu su postavljeni ciljevi, stoga moramo biti vrlo precizni. Ako želimo zadržati ovaj stavak, onda to mora biti što preciznije moguće. E, također, nekoliko pitanja je riječeno i o mrežama, aneksima i ostalima, ali to o tome neki drugi put. Ispričavam se, ali moram bježati na drugi sastanak. Hvala. Merci, Marko Afronte. Marko Afronte. Hvala. Evo, ja bih prvo htio reći nešto o načinu rada, zato što je to novi način rada. Mi to sad tek evo isprobavamo. I netkoga je to, nekoga je to zateklo onako iznenada, netko je zainteresiran za taj novi način rada, no uglavnom. Dakle, ja sam malo zabrinuta budući da smo došli već do ove točke. Dakle, E, nama je poslan čitav niz pitanja koje su se e, ticale prva dva članka plus još članak 34 ako se dobro sjećam i mi smo dali znači svoje doprinose ne znam točno koliko njih ali poslali smo ih izvjestitelju e, posljedica tog e, znači razmišljanja putem doprinosa e, koji smo mi dali je rezultat toga je u ovom ovdje radnom dokumentu koji danas vidimo. Dakle, ovo nije, ajde, nećemo tako reći službeni dokument, ali to je dokument rasprave, znači na, na temelju kojeg je postavljena ova rasprava. Dakle, Ovdje su neke točke koje nisu sekundarne, znate, to su socioekonomski ciljevi, na to ću se kasnije vratiti. Ja imam i tekako e, drugačije mišljenje od ovoga koje je izneseno u radnom dokumentu. Dakle, e, ovaj radni dokument sada me zanima koliko će utjecati na nastavak rasprave i koliko e, zapravo ima veze to što postoje još uvijek neka mišljenja koja su vrlo daleka od ovoga što je u ovom radnom dokumentu. Kada govorimo o raspravi u odboru, da svatko može izraziti svoje mišljenje, pokušavaju se e, iznaći nekakvi kompromisi, to je ono što uvijek radimo. Ali, kada je prvo Mato rekao, znači ono što sam napisao u dokumentu je ono što sam uspio sakupiti iz većine prijedloga koje su mi stigli. Ako je to mišljenje većine, onda unutra ne, ne postoji ni jedno mišljenje, znači oni koji se ne slažu s time i oni koji su izrazili neke nedumice po pitanju ovakvog stajališta. E sada, ja se pitam, ako nastavimo sa tim načinom rada, e, hoćemo li uspjeti zapravo istaknuti i one e, glasove koji nisu u skladu sa većinskim mišljenjem? Dakle, jasno mi je da je ovo iz, izvješće gospodina Mata, on je izvjestitelj, ali ako je ovo rezultat prvog brainstorminga, e, vidim da u njemu nema ničega što sam ja tražio da se ugradi. Znači, sada se pitam je li to prava metoda nastavka rada. A kada idemo na neke posebne točke, dakle, prvo je e, ta zabrinutost koju je izrazio izvjestitelj, a to je da E, u ciljevima ove uredbe nema nikakvih socioekonomskih ciljeva. Ja mislim da tehničke mjere trebaju potpadati e, također i pod socioekonomske ciljeve. Ovdje govorimo o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Znači, očuvanje ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava. To je cilj ove uredbe. Dakle, a tehničke mjere su samo cilj, odnosno način da dođemo do tih ciljeva koji su izraženi u toj uredbi. Dakle, Znači, e, tehničkim mjerama ti ne možeš postići socioekonomske ciljeve, već možeš postići ciljeve zaštite e, morskog ekosustava i održivosti. Ali naravno da će to imati i socioekonomske posljedice. Znači, ako ja napravim mrežu sa okom koji ima više od pola metra, neću ništa upecati, to je jasno. I ako to navedemo kao nekako pravilo, niko više neće ništa upecati. Znači, kada govorimo o socioekonomskim ciljevima koji se spominju u e, drugom e, članku, mi ne smijemo e, zaboraviti da njih treba uzeti u obzir, ali moramo ih imati na umu, a ne kao cilj koji možemo postići, zato što je cilj već jasno utvrđen u samom naslovu. Još jedna točka koja se često spominje, ne samo u ovoj raspravi, nažalost, nego smo to nedavno imali i u ponedjeljak na trijalogu i tako dalje. Znači, postoje neke direktive i uredbe koje se tiču isključivo e, tehničkih mjera i ribolova. I to su e, znači direktive koje se tiču znači zaštite okoliša, to je direktiva o morskoj strategiji i ostalo. Dakle, na trijalogu u ponedjeljak, ja sam već tada rekao da ne želim miješati te stvari. Znači, mi želimo održivi ribolov kako bismo postigli ciljeve koji postoje i unutar drugih direktiva. Kada govorimo o, znači, okren direktivi o morskoj strategiji i kada govorimo o tih tehničkim mjerima, mi ovdje moramo uskladiti te dvije stvari. Ali, znači, ne smijemo govoriti o dvije različite stvari koje se međusobno ne miješaju. Dakle, postoji jako snažna veza između tih direktiva i zadaća koja je zapravo teška, a koju mi imamo, a to je da ih pokušamo uskladiti. Ja ću sada pokušati biti malo brži. Regionalizacija, mi, to je nešto što mi stalno tražimo. Znači, e, imamo jako e, e, ustrene napore u tome. Mi tražimo da nam komisija da ono što zaista nam treba dati po pitanju provođenja te regionalizacije. A mislim da je namjera tog člana četiri, odnosno utvrđivanja tih ciljenih vrijednosti, specifičnih ciljenih vrijednosti na području regionalizacije, a to je razrada tehničkih mjera koje nam se čine najprikladnije moguće kuće. E sada, e, to je već upitno, odnosno, e, znači, e, ostavljam vam slobodu, ali vam daje neka ograničenja iznad kojih ne možete ići. Dakle, to je ono okruženje u kojem se moramo kretati. Kada govorimo o 5%, znači ovdje to više nisu opći ciljevi. to je nešto potpuno drugo. Znači, kad govorimo o target, znači o ciljanim vrijednostima, to su ono jasno utvrđene vrijednosti i linije iznad kojih ne smijemo ići. Dakle, izvjestitelj također spomenje da ne postoje poticaji. Da, istina je, postoje poticaji koji se spominju u članku 19 koji se odnosi na članak 17 zajedničke ribarstvene politike. Također, izvjestitelj kaže da je ovdje postavlja se i pitanje kvota. E, ja e, smatram također i absurdnim to kada se govori o utvrđivanju nekakvih e, drugih ciljanih vrijednosti. Ima još nekih dijelova koje mi se tiču da su od manje važnosti i to ću dostaviti pismenim putem i sa sada ću stati na ovome. Hvala. Hvala ti Marko. Evo samo jednu opasku imam. Naravno, bit će amandmana, bit će kompromisa koje će Gabriel dogovoriti, a onda će svatko po svojoj savjesti glasati. Nils, a tu si, izvoli, nisam te vidio. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kao prvo, veliko hvala Gabrielu i iskreno se nadam da a, Gabriel također drži riječ koju dao, te da će spriječiti da naša Gabriel upadne u zamku ili kušnju. Međutim, u ovim e, tekstovima, e, tekstu pronalazim nekoliko problema. Nisam uvijek bio političar u svom životu i često sam se pokušavao zapravo otkriti što se skriva iz riječi političara. Stoga sam zabrinu samom količinom riječi koju pronalazim u ovom tekstu. I mogli bismo e, zapravo ući u rizike da imamo toliku šumu riječi da ne znamo više kojim putem trebamo krenuti. Stoga bih ja apelirao da smanjimo količinu radnih dokumenata na nužan minimum koji će nam omogućiti da nastavimo s radom, ali se zapravo ne izgubimo u šumi riječi. I u ovoj šumi riječi ponovno e, se susrećemo sa socioekonomskim čimbenicima. Da, ja razumijem da su oni vrlo važni, da ih treba uzeti u obzir, međutim, ovaj puta i kolegica Radice ih bilo jasno rekla, no ovdje govorimo zapravo o očuvanju i zaštiti i ne bismo trebali ovdje miješati stvari koje ne idu zajedno. Potom, e, ponovno nešto što nije nimalo novo. Vidjeli smo E, da postoje mnogi e, postoje mnogi načini, postoje su mnogi pokušaju da se zapravo e, ZRP ostavi sa strane i moram reći da sam vrlo razočaran i zapravo imamo problem i sa vijećem jer oni nisu još uvijek shvatili da smo mi promijenjali sustav i oni neprisno pokušavaju zaboraviti da ZRP postoji i to e, svaki tjedan. E, potom, još nešto što je vrlo dobro poznato, a to je obveza iskrcaja. Mislim da ne trebam sad ovdje ulaziti u e, detalje ili dugo govoriti o obvezi iskrcaja, ali eto, i to imamo. Potom ovih posto na koji su se osvrnuli i svi drugi govornici prije mene. E, mislim da bismo trebali pokušati naći rješenje e, i kvalitativno, a ne samo kvalitativno rješenje, no e, htio bih tu čuti i koji pametni komentar od komisije. I na posljedku, Gabriel, hvala na o odrađenom radu. E, znam da nije baš prezretan nakon što je čuo moje komentare, ali evo, Anđeli će ga čuvati. Hvala. Ça fait très plaisir de retrouver ton humour. Euh. Jako mi je drago što ponovno čujemo tvoj smisao za humor, dragi Nils. Nedostajao si nam. No, dođeš vremena na vrijeme, pa je to dobro. Evo odmah predajem riječ ili ne, Engstrom. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala Gabrielu na ovom radnom dokumentu i drago mi je da sada ulazimo u političku raspravu u ovom vrlo važnom dosjeu. I ja ću, da, zapravo podržati ono što su drugi rekli prije mene. Zapravo tehničke mjere tiču se očuvanja ribolovnih resursa i zaštita morskih ekosustava i to putem tehničkih mjera i to je ono na što bismo se trebali koncentrirati. To je ono što je važno. Uredba bi trebala biti e, robustna, jasna i ima cilje usmjerena na ciljeve. Ne smije imati bilo kakve rupe nedorečenosti ili slično kada je riječ o, i kada je riječ o obvezi iskrcaja Kolege koji su se osvrnuli na socioekonomske aspekte, moram reći da postoje i drugi instrumenti EMF, TCMO. Ovaj ratni dokument, kako ga sada imamo, potokopava europsko zakonodavstvo zažete zaštiti okola kao te mora se poštivati i provoditi E, cjelokupno zakonodavstvo za zaštitu okoliša i uključujući CFP. I dakle, ovaj radni dokument i metode za nacrta, dakle, ovako kako sada imamo radni dokument, čini se da je dosta proturječan i podkopava ciljeva e, ZRP-a i nije koherentan sa zakonodavstvom o zaštiti okoliša. Stoga se nadam da ćemo moći voditi dobru plodnu raspravu unijeti izmjene koje će bolje reflektirati svrhu ovih izmjena, a to je da se poveća učinak i e, ograničenja ribolovne aktivnosti. Hvala. Hvala. Linnea. Pa, imaš dvije minute, pošto smo malo na... Evo, samo kratko. Evo, želim samo podijeliti s komisijom jednu informaciju koju sam dobio po pitanju ovog izvješća i ovog prijedloga uredbe. Dakle, prije dva tjedna, znači na Galicijskom vijeću za ribolov, smo se na sastanku sredotočili na dobar dio ovog prijedloga uredbe. Znači, Galicija je po tom pitanju znači, prva regija u Europi koja ima interesa u tim izmjenama. I evo sad ću vam samo sažeti tu njihovu poruku. Dakle, to je zabrinutost zbog činjenice da će ta uredba izmijeniti dimenzije e, e, oka mrežnog tega i također da će to napraviti na nediskriminirajući način, na diskriminirajući način i to bez nekakve osnove, znanstvene osnove. I zato oni e, su e, zapravo E, tražili da se i e, poveća taj postotak kada je riječ o e, ulovu onih vrsta koje su manje od minimalne referentne veličine. Dakle, mislim da je to jako složena tema, ali evo ja sam to htio podijeliti ovdje s vama i izvijestiti o tome komisiju. Hvala. Merci Paco. Hvala Paco. Nitko se više ne za riječ? Ne. Dobro, dajem sada riječ komisiji. gospođa Georgici, ako se ne varam. Izvolite. Najviše hvala. Hvala vam i što ste mi dali riječ i hvala vam na svim ovim jako korisnim doprinosima glede tehničkih mjera. na ću na engleskom jeziku. Ovaj dokument je na engleskom, tako da će biti za mene lakše pratiti ga u ovom odgovoru. Dakle, čitali smo ovo iznimno pomno i prije što pređem na konkretne elemente, barem neke od njih, želim reći da je naša namjera uspostaviti novi suvremene, nove suvremene tehničke mjere koje će nam omogućiti da bolje provodimo zajedničku ribarstvenu politiku, novu zajedničku ribarstvenu politiku i to ćemo zajedno raditi ja neću ponovo naravno ići kroz povijest uspostave tehničkih mjera, niti e, brojne neuspješne pokušaje da ih se izmijeni. Dakle, svaka ideja, svaka primjedba je korisna i bit će uzeta u razmatranje tijekom našeg rada. A sada bih mogla preći detaljnije kroz ovaj dokument, no ipak bih e, se osvrnula prvenstveno na one elemente koji su spomenuti tijekom izlaganja izvjestitelja i drugih govornika. Kao prvo, tiče se članka trećeg i četvrtog našeg prijedloga. Tu se radi o općim, konkretnim mjerama i konkretnim ciljevima, samo kako bi se objasnila logika ovih dvije odredbi. Naravno, mi smo jako otvoreni kako bismo raspravljali o samim formulacijama ukoliko nešto nije jasno, ali cilj je da imamo konkretne kvant... E, mogućnost e, kvantificiranja i konkretne mjere da vidimo kako funkcioniraju u praksi, no isto tako nam trebaju srednjoročne i dugoročne mjere obračuna da vidimo kako su e, kako se mogu zadovoljiti ovi ciljevi, dakle da se mogu procijeniti ciljevi u da, istina je da u članku četvrtom to se radi na jedan subjektivan način, no tu treba vidjeti da li taj cilj može pomoći da se ostvare ciljevi, opći i konkretni ciljevi članka trećeg i mjere zaštite mlađi E, aspekt agregiranja, mislim neću sada navoditi cijeli članak, ali znate o čemu govorim. Dakle, to je ta logika koja se skriva iza ovog teksta. Ukoliko nešto nije dovoljno jasno, onda možda to možemo razdvojiti u više članaka ili promijeniti terminologiju ciljeva u e, objective target. Dakle, sigurno da možemo to raditi, ali u svakom slučaju su nam potrebni opći ciljevi, dugoročni ciljevi kako bismo mogli ocijeniti i e, da li su ciljevi ambiciozni ili preambiciozni možda. E sad, s obzirom da govorimo o ciljevima, preću na socioekonomske ciljeve. Nema više odredbi na tom pitanju, jer su oni, jer glavni ciljevi ovih mjera jest da se provodi zajednička glasna politika i da se postaramo da imamo pomorske i biološke resurse očuvane. No ako ima nekih socioekonomskih ciljeva koji bi bili sukladni s drugim ciljevima, onda naravno e, mi ćemo to uzeti razmatranje i razmotriti mogućnost uključivanja u tekst. No, prvi osnovni cilj jeste da se postaramo, da olakšamo dobru provedbu nove politike ciljeva zajedničke ribarske politike. Sada možemo preći na konkretne ciljeve. Da, cilj od 5% nije znanstveno utemeljen per se. To je subjektivan cilj, subjektivno određen cilj u svakom slučaju, no ne postoji nikakva mogućnost da se sve stokove i sve vrste odrede znanstveno utemeljene odluke. Mi smo se odlučili za pragmačan pristup, za e, olakšanje provedbe novog e, okvira rada i da to uskladimo uz ciljeve, no nema to ništa objektivno i taj cilj od 5% u tehničkim mjerama bi se također primjenjivalo i na obvezu iskrcaja e, i u tom slučaju dakle ako imamo neke e, vrste koje su ispod 5% da minimis primjenjivalo bi se pravilo od 5% Dakle, cilj je da imamo jednostavno mogućnost izračuna da vidimo da li idemo u pravom smjeru ili ne. Da li se povećavaju neželjeni ulovi ili ih se minimizira. Ja slažem da ovo ambiciozan cilj od 5%, no ideja jeste da možemo nešto mjeriti i da bude dovoljno objektivno. Nema tu nekih konceptualnih poveznica, ako ima nekih e, jako utemljenih e, znanstvenih e, argumenata da se pređe na šest ili četiri, to bi bilo u za nas, ali želimo samo biti u mogućnosti mjeriti te podatke i baviti se procentima i ja mislim da je najpragmatičniji pristup bio da to povežemo uz obvezu iskrcaja kako bi se olakšao rad na Eh, oba ova elementa. to, je, to je bila ta naša logika, ništa drugo. Dakle, nama je glavno da se to može mjeriti. Naravno, cilj je da ovaj posao bude ambiciozan i da se sve zacrtano ostvari. još barem dva elementa koja bih eh, željela obraditi. Prvo se tiče straha od e, automatske provedbe međunarodnih sporazuma, odnosno prijenosa, zbog spomena na članak 4b. Čitam dokumentu, no nisam to čula tijekom rasprave, ali sam pročitao u dokumentu da mora biti popis Ja se potpuno slažem s tim, no na temelju informacija kojom raspolažem, nisam stručnjakinja za ovo pitanje, nema takvih sporazuma. Dakle, pitanje je da kada dođe, kada se postave obvezujuća pravila u EU, cilj je da se postaramo i kroz ove tehničke e, tehničke mjere da možemo ostvariti ciljeve. Jasno mi je da parlament ne sudjeluje u ovome na isti način zbog postupaka u međunarodnim sporazumima. To nije bila namjera, uopće skrivena namjera i staću tome, na tome. Dakle, to uopće nije bila takva namjera da se isključi parlament. Cilj samo bio da se postaramo za poštivanje međunarodnih sporazuma koji je bilo obvezujući. Ispričavam se ako ova formulacija nije e, jasna, nije cilj bio da nešto neobvezujuće učinimo obvezujućim, već e, jednostavno da se omogući olakša provedba e, i kroz tehničke mjere određenih mjera. Dakle, to je bila ta namjera a ni u kom slučaju nismo htjeli ne konzultirati parlament. Dakle, eto, to je samo zbog toga kako su zaključeni određeni međunarodni sporazumi. Draga gospođo, samo bi nam još to nedostajalo da prestanete konzultirati parlament. Sad bih se si počeo poslije pitanja. Komisija o tome ne, odlučuje, već parlament i vijeće. Stvari moraju biti jasne. Mm, pustite se, sve u redu neke stvari moramo jasno i glasno reći i ponoviti ih i onda su još jasnije. Dragi izvjestitelj, izvolite. Hvala, pokušat ćemo sada sažeti. Ići ćemo jednu po jednu točku. Dakle, prvo bih htio zahvaliti gospodinu eh, E, koji zapravo e, je ovdje sam da omogućio da neke stvari budu dobro razriješene i e, nadam se da neću upasti u taj grijeh od, zapravo od, od zanemarivanja nekih stvari, znači od ispuštanja propusta. E sad ovako, što se tiče metodologije koje je spomenuo gospodin Marko Fronte, a to je da je svima jasno da smo htjeli napraviti e, dokument e, i to mislim da je svima jasno koji će pojednostavljivati ovu temu. Dakle, e, to ću reći i predsjedniku, ali ovdje govorim svima. Dakle, ovdje pokušavamo dati mogućnost svim zastupnicima da E, sudjeluju, da daju svoje komentare, sugestije i tako dalje. Znači, drugačija je metodologija nego prije. Dakle, imamo izvjestitelja koji je bio prije, E, on je taj koji se stavi svoje izvješće, on daje amandmane na prijedlog komisije, onda raspravljamo o tim amandmanima, dolazi se do nekakvog kompromisa ili ne, glasuje se i tako dalje. Ja to nisam htio tako napraviti zato što je ova tema e, koja ima puno veći e, utjecaj na druge teme. I sada sam htio napraviti taj radni dokument u četiri različite faze, tako da svi utrošimo malo više vremena, ne samo riječi, nego također i vremena i da pokušamo zajednički e, razraditi onaj konačni dokument koji ću ja iznijeti kao e, dokument izvjestitelja koji će uspjeti obuhvatiti što je više moguće želja članova ovog odbora. No to nije jednostavno. Ovaj radni dokument E, nije uspio e, sadržati sve moguća stajališta koja su možda suprotna i to je rekao dobro kolega. Dakle, kada govorimo o stajalištu gospodina Frontea po pitanju socioekonomskih ciljeva, da, ono se itekako razlikuje od onoga što je recimo e, rekla kolega Vandalen ili pak kolegica Klara. Dakle, ono što mi pokušavamo, a to je napraviti jednu formulaciju, znači u ovom dokumentu, koja kasnije ne sprečava druge kolege da podnesu svoje ideje u obliku amandmana. Dakle, svaki zastupnik može kroz na taj način izraziti svoje mišljenje. E, znači, ovo je samo način da ne dođe do nekakvih sad prepucavanja između jednih i drugih, zato što istina je da se svi oko nečega ne slažemo. E, evo na internetu na našoj stranici koju vjerujem da vodi naš e, kolega e, da zapravo stalno briše i stavlja nove prijedloge ili sugestije ili tako dalje. Hvala mu na svom radu koji radi. E, kada govorimo znači, o socioekonomskim ciljevima i o propustu, znači gospođa iz komisije kaže da to zapravo e, to ne bi trebao biti problem. Također ovdje ovaj misli da bi to bio problem, ovaj misli da to ne bi bio problem i tako dalje. Mi moramo iz toga svega dati jednu formulaciju u radnom dokumentu. Ali i dalje ponavljam da možemo jako puno više raspravljati, možemo e, uključiti sve ono što želimo da vidimo koje su to različita stajališta, ali onda to moramo uskladiti u zajednički tekst. Ovo je prvi radni dokument. Na temelju njega e, će kolege dati svoje amandmane po pitanju članka 3 ili 4 ili kojeg već i onda naravno da će se to nekome svidjeti, a nekome neće i onda će htjeti zadržati svoje amandmane. Ja sam uvjeren da ćemo na kraju ipak uspjeti doći do dobro kompromisa. Kao što je rekao e, moja kolegica, koordinatorica Rodus, da e, pokušat ćemo e, to postići na što lakši način. Ja ovdje odmah najavljujem da sam otvoren za nove sugestije iz izitelja u sjeni. Žao mi je što je gospodin Kolbero tišao, zato što je to evo tema o kojoj moramo detaljno razgovarati, a to je upravo koji je utjecaj Brexita na ovo izvješće, zato što postoje e, zone područja u tom izvješću u kojoj je uključena Ujedinjena kraljevina i to će imati jako velikog e, utjecaja na pitanje kako ćemo mi moći iznijeti tu našu temu s obzirom na posljedice koje će izazvati Brexit, a kolege tu nema. Dakle, e, kada govorimo o o mojoj kolegici Ulrike. Dakle, kad čovjek ima neko dijete, onda znači da ga on želi, da ga pokušava maziti, da ga želi zaštititi i da ga niko drugi ne dira. Tako se ovdje neki isto ponašaju, znači prema svojim izvješćima, prema svojim dokumentima. Dakle, i mi ćemo ovdje pokušati kada je riječ o našem dokumentu, znači o našem izvješću odbora Peć ćemo pokušati zapravo e, se što više temeljiti na onoj temeljnoj uredbi koja se tiče zajedničke ribarstvene politike i ne želimo dopuštati nikome da takne neke od tih naših e, minimalnih zahtjeva. Da, istina je, ako smo možda napravili neke propuste, mi ćemo to pokušati ispraviti. Ono što je rekla Ulrike, Linea Enstrom je to isto također rekla i ja e, nemam problema, problema s tim da e, to ispravimo. Što se tiče tih socioekonomskih ciljeva i ekoloških ciljeva, e, po pitanju ovog prvog ja sam tu bio vrlo jasan. A kada što se tiče ovih ciljeva po pitanju zaštite okoliša, moramo biti jako oprezni. Naravno, ne smijemo eliminirati ni jednu vrstu cilja koji se tiče zaštite okoliša, zato što su oni minimalni zahtjevi i oni su u skladu sa svim drugim direktivama. I također mislim da oko toga ne bismo trebali raditi probleme. Govodilo se i o okvirnoj direktivi o vodama, o morskoj strategiji. Dakle, postoji čitav niz drugih ciljeva, ne samo socioekonomskih, nego i drugih ciljeva za koje smatram da jesu u potpunosti kompatibilni s ovim našim prijedlogom. O tih 5% smo već jako puno razgovarali, također evo, e, iznenađujemo ovo što je rekla komisija. Dakle, komisija kaže da, e, da je to jedna potpuno proizvoljna mjera koja nije temeljena na znanstvenoj potvrdi. Ja mislim da je to vrlo čudno jer kada e, dođe god neko drugi s komisijom, dobivamo nekakvo drugačije viđenje i time dobijamo puno šire mišljenje komisije o jednom te istom izvješću, a zapravo je riječ o jednoj te istoj stvari, onda se opet raspravlja iznova. E, kolega Fronte kaže da mi se neće svidjeti što je rekao. Ne, upravo mi se sviđa to što, mi, što si rekao. Ja ne želim da se ovih sa mnom saslažete, zato što je bitno da se oko nečega i e, sukobljavamo, jer to je jako bitna tema. Ako pitate nekog ribara po pitanju e, lova određene vrste ribe, oni će vam reći jedno, u nekoj drugoj zemlji će vam reći nešto drugo po pitanju neke druge vrste i zato je to vrlo komplicirano. Kada je riječ o slađivanju sa drugim uredbama i direktivama te o osiguravanju održivog ribolova. Znači, mi se tu u potpunosti slažemo sa onime što je rekla i potpredsjednica e, e, Enstrom. Dakle, e, kada govorimo o obvezi iskrcavanja, mi to nikako ne smijemo pokušati zaobilaziti. Također i u regionalizaciji to mora biti jasno razjašnjeno. Dakle, e, znači sloboda odlučivanja i e, e, delegiranja, odnosno upravljanja ribarstvom, ali u okviru tih ciljeva koji su određeni, uključujući i obvezu iskrcavanja. To mi također u nekom trenutku možemo uključiti da se bolje razjasni u našem izvješću. Očito je da kada govorimo o e, znači minimalnim zahtjevima mislimo mi da bi tu bilo najbolje zadržati taj nekakav status quo ili možda analizirati neko drugo e, rješenje, neki drugi način. A što se tiče komisije, ha, oni kažu da nam treba više ciljeva, ali na kraju znači komisija koja što je napravila dala je samo taj mjerljivi cilj od 5%, a nije govorila o nekim drugim ciljevima. Ja mislim da je dobro govoriti i o općim, općenitim ciljevima, ali i o tim kvantitativnim, znači mjerljivim ciljevima. Znači, oni će to napraviti samo kroz obvezujuće propise, ali to možda nije moguće. Dakle, parlament kada je riječ o tehničkim mjerama onda samo daje svoju suglasnost, a to ne znači suodlučivanje kada je riječ o nekim drugim e, bitnim odlukama. Kada govorimo o tim međunarodnim sporazumima, problem je što Europski parlament ne sudjeluje u sklapanju, znači kao suzakonodavac, nego samo kao davatelj pristanka i to je ono što je problem. Nadamo se da ćemo imati još vremena da izmjenjujemo i da radimo i dodajemo te opće ciljeve, ali i mjerljive ciljeve. I kada će nam to biti jasnije, onda ćemo moći raditi na drugim detaljima. Hvala i mislim da sam odgovorio na ona najglavnija pitanja. Hvala ti, Gabriel. Hvala komisiji. Prelazimo sada na sljedeću točku, zadnju točku našeg dnevnog reda, točka sedma i radi se o karakteristikama ribarskih plovila, o preinaci te uredbe. Izvjestitelj je kolega Werner Kuhn. Werner, izvoli, imaš riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju, drage kolege i kolegice. Na prvi pogled ovo zvuči vrlo, vrlo tehnički, dakle tehnički podaci o ribarskim plovima, to je već odavno utvrđeno u uredbi iz 1986. E, godine. Međutim, ugovor iz Lisabona traže da trebamo sustavno kodificirati, sustavno obuhvatiti e, pravo koje je raspršeno po raznim aktima u jedan akt, to znači kodificirati. Dakle, suština ovog, dakle što se tiče, ovaj se akt kao takav zadržava, međutim uzima se u obzir da međunarodni sporazum o baždarenju e, brodova e, koji je potpisan još 80. godina u Londonu gdje je sjedište imo i drugih važnih međunarodnih organizacija, Terem Molinos, 77. godine. Komisija nam je u ovom pogledu dala prijedlog i želi da se taj ugovor izmjeni i da se ovlasti prenesu u komisiju u obliku delegiranih akata. Tu se pone prije poziva na E, članak 5 treći, a to je snaga, trajna snaga motora. E, dužina je jasno definirana, tu nema nikakvih izmjena, širina plovila također definirana, e, tonaža također, bruto tonaža, prema ime vrlo lako izračunati, također i datum dakle početak korištenja, ali ovdje imamo u članku 5, kao što je kolega prije rekao, politički sustavi za kojeg se može što što skrivati. Kada je riječ o snaze motora, to je vrlo važan čimbenik Um, o, snazi, motora, ovisi mogućnost manevriranja broda kada dođe u nepovoljne morske uvjete, ovisi sigurnost broda, učinkovitost ribolovne aktivnosti, ali također o tome ovisi i e, potrošenja e, goriva, a time i pitanje zaštite okoliša. Stoga ovdje imamo izmjenu u okviru ovog prijedloga da je e, i stoga imamo novu uvodnu izjavu komisija dakle će kasnije vjerojatno dati obrazloženje imamo u dakle uvodnu izjavu broj 8 izmjene kako bi se mogle napraviti odgovarajuće prilagodbe najnovijem razvoju tehnologije. Tu se komisiji prenose ovlast u obliku delegiranih ovlasti za prilagođavanje uvjeta određivanja trajne snage mora, e, motora tehničkom napretku. To je pak sadržano u članku 5. stavku 1 taj članak odnosi se na jačinu motora. Tu je jasno opisano na koji način se ona mjeri, na kojem mjestu, gdje se mjeri trajna snaga motora, je li riječ o mehaničkim, električnim, hidrauličkim strojevima, to je sve tu jasno definirano. Ono što mene zanima jeste na koji način se sada e, trajna snaga motora mjeri, na kojem mjestu. Dakle, na kojem toškom mjestu se mjeri, postoje i i reduktori, drugi elementi. E, dakle, Postoji li tu nekakva razlika u odnosu na te sadašnje stanje koje zahtjeva ovu izmjenu? Isto pogotovo ako ćemo se baviti ovim pitanjem delegiranih e, akata. U tom slučaju, naravno, vrlo je važno da ribolovna plovila E, imaju svu potrebnu opremu, koja tehničku opremu koja je potrebna. Ne znamo kako će ona biti potrebna u budućnosti, ali to naravno, naravno vodi posljedice za e, cijeli ribolovni sektor. Potom e, delegirani akti, prenošenje ovlasti, definirano je u članku 7, izvršavanje delegiranja ovlasti i tu još jednom jasno stoji objašnjeno na koji način se treba postupati.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 E, delegirani akt na koje se upućuje u članku 5. stavku 3. da samo ako vijeće u roku od dva mjeseca nakon prosljeđivanja tog akta parlamentu i vijeću e, nije, dalo nikakve primjedbe ili kada nakon isteka e, danog roka ili ako su parlament i vijeće rekle rekli da najavili da neće imati nikakve nikakvih e, primjedaba, odnosno da nemaju ništa protiv toga. E, mi smo ovdje zapravo raspravljali i među koordinatorima na koji način se želimo u buduće odnositi prema delegiranim aktima. Možda će gospodin predsjedavatelj reći nešto više o tome. dakle, želimo da nas se drži, dakle, da nas se redovno informira kada komisija ili vijeće ili zajedno pripreme nacrt o ovakvog e, delegiranog akta, ponajprije kada se odnosi na mjerenje trajne snage motora. Drugo pitanje jeste i planira li komisija u bližoj budućnosti takav jedan delegirani akt, zaključak, e, mislim da će biti važno da se i u tehničkom području prilagođavamo najnovijem tehničkom napretku, e, registar flota u pojedinim zemljama članicama naravno mora biti aktualiziran, bilo da je riječ o podacima o dužini, širini, naže i slično. To su sve elementi koji kažu nešto o e, uspješnosti i eficijentnosti određene flote temo usko povezano je naravno i učinkovitost motora, e, učinkovitost motora kada je riječ o potrošnji, o ispušnim plinovima, zagađivanju okoliša, ali naravno to je usko povezano i sa sigurnošću ribara na ribarskim plovolima. Evo, to su moji inicijalni komentari kao su izvjestitelj i rado ću poslušati svi vaše komentare i radujem se suradnji sa svim kolegama, izvjestiteljima u Zeni, ali i suradnje sa komisijom. Gospodine predsjedavatelju, hvala. Hvala vama, gospodine Kun. Pametno smo odlučili dati ovaj dosije pom inženjeru pomorskih znanosti. Da, da, da. Evo, jutro smo na sastanku koordinatora se dogovorili da uspostavimo, dođemo do određenih mjera kako bismo kontrolirali te delegirane akte. Dakle, vidi, to ide u potpuno smislu onoga što govorite. Da li se neko od kolega želi javiti za riječ? Ne. Pa onda Predajem odmah riječ gospodinu Šmaniji u ime komisije. Izvolite imate riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dobro jutro. Kao što je već rečeno, komisija predlaže preinaku e, stare uredbe koje je vijeće usvojilo 1986. godine i koja je jednom izmijenjena drugom uredbom i to iz godine 1994. Cilj eh, ovog eh, ove aktivnosti eh, sadržan je u točki 4 obrazloženja koji je pridodan uz ovaj prijedlog. Cilj, odnosno svrha ovog prijedloga je kodificirati e, postojeća primjenjiva e, pravila iz uredbe koja se sada mijenja kako bi se e, postojeća uredba stavila je izvan snage i zamijenila novom. E, želim naglasiti da je ovo samo jednostavno kodificiranje postojećih pravila. Dakle, mi ne unosimo nikakve značajne izmjene e, u odnosu na pravila koja postoje, To se primjenjuje. E, ovo je također potvrdila i e, dakle, savjetodavna služba tri upravnih e, e, službi tijela i ova savjetodavna služba je potvrdila da je riječ o jednostavnom postupku kodificiranja postojećih propisa i uredaba. Potom također se ukazuje na to da je potrebno unijeti izmjenu u postojeću uredbu, to je bilo nužno zbog stupanja znaku Lisabonskog ugovora koji donose novi sustav delegiranih provedbenih akata. I kao što je izvjestitelj prethodno rekao, članak 5. stavak 3. E, uredbe sadrži e, stari postupak komitologije i ta odredba treba biti usklađena sa novim sustavom delegiranih i provedbenih akata i komisija predlaže da se ovdje uvede prijenos e, ovlasti, delegiranja ovlasti na komisiju. Ovo je zapravo opći pregled prijedloga i naravno tu su zadržani pojedini tehnički aspekti e, koji su spomenuti, ali koji ću prepustiti kolegama iz opće uprave e, Digimare. Što se tiče tehničkog dijela, shvatila sam to vrlo osjetljivo pitanje, ali želim naglasiti da nije namjera e, mijenjati ISO standard iz 1981. godine, osim ako e, sama žena organizacija ga promije. Dakle, nije cilj mijenjati ISO standarde koje se primjenjuje, nego samo uskladiti uredbu sa ugovorom iz Lisabonom i, e, dakle, imamo ovdje novo prenoženje ovlasti dakle nemamo nikakvu namjeru u bliskoj budućnosti dati bilo kakvi delegirani akte, pogotovo kada je riječ o mjerenju strajne snage mora. Ovo je zapravo samo otvorene mogućnosti da ako međunarodna organizacija promijeni bilo koji iznos standard, da im imamo mogućnost promijeniti naša pravila. Dakle, ne radimo ni nekakvim novim standardima, ne radimo ništa paralelno uz ono što imamo od međunarodne organizacije, nego samo ako se E, ovaj standard iz 1981. godine promjene onda ćemo mi imati ovlasti da promjen, napravimo potrebne izmjene i u našim e, propisima. Dakle, ovo smo samo htjeli pojasniti. ćemo ovo e, zapravo poboljšati formulaciju, međutim u ovom trenutku mi ne planiramo bilo kakvu izmjenu pravila o mjerenju trajne snage motora i ne je u planu nikakvi delegirani akt koji bi se odnosio na mjerenje snage motora. Hvala. Hvala Werner. Želiš nešto zaključno reći? Hvala. Zahvaljujem e, komisiji na ovom pojašnjenju pojašnjenju što se tiče mjerenja snage motora općenito. Međutim, mislim da ćemo to ipak ući u detalje. Izo e, norme međunarodne organizacije su sasvim jasne. To su međunarodne odredbe koje komisija ne može staviti iza snage. Dakle, vi ih ne možete i to tako daleko ne idu vaše ovlasti i to je dobro. Ipak moramo imati ovdje nekakve okvire i i a to su onda propise imo Ako je ovdje riječ o postupku kodificiranja kao što je to ovdje pojašnjeno, onda ćemo mi to podržati, ali još jednom ću se sa stručnjacima sastati i e, proći pitanja kakav je bio, kakav je bio postupak mjerenja strane snage motora u prošlosti i kako će taj postupak izgledati u budućnosti, te ću sve kolege informirati o tome koje to promjene donosi za ovu uredbu. Hvala. Hvala, Rokov, e, rokovi za amandmane nećemo to reći, kao što kaže šef odjela, prever, i rano za to, dakle on je uvijek prav. Dragi kolege, gotovo a ne, preostala nam je još jedna točka, Sedam bis e, iz pregled e, trijaloga u koji su u tijeku, glede prikupljanja podataka. Imamo sastanak trijaloga 5. rujna koji je održan tada. Marko, možeš nam napraviti neki sažetak koliko misliš da je to potrebno, ali jako, jako kratko, par riječi. Dakle, to je drugi trijalog, nije treći, prvi sa novim predsjedništvom. E, dakle, oni bi htjeli to što prije zaključiti. Imamo četiri ili pet e, političkih točaka oko kojih smo blokirani, ali mi ćemo to napraviti u kratkom roku. Hvala. Ok, merci Marko. Dobro, hvala Marko. Dvije točke su odgođene, kao što smo rekli. Izvješće Joa Ferreira i Johna Dorna Dormana. Dakle, oslan nam je predstavljanje od strane komisije izvedbenih i delegiranih akata. Odmah predajem riječ komisiji, dakle, gospođi Georgici ili tko god. hvala, evo ja ću biti jako brza što se tiče provedbenih i delegiranih akata, imajući na ovu situaciju. Dopustim najprije da kažem da imajući na ovu dogovor, međuinstitucionalni dogovor mi nastojimo što više uključiti vijeći parlament u pripremi ovih e, izvedbenih akata. Iz tog razloga od svibnja, odnosno od veljače smo, imamo operativnu novu e, skupinu stručnjaka, ribolov i akvakultura, koji u kojoj se raspravlja o delegiranim aktima ciljem da imamo dakle mišljenje, zastupljeno mišljenje i drugih dviju institucija i jako nam je drago što je na sastanku u petom mjesecu i u sedmom smo imali predstavnike odbora PEŠ koji su bili nazočni. Prvenstveno se želim sada pozabaviti delegiranim aktima o kojima je bilo riječi na sastanku stručnjaka 14. srpnja. Imamo dvije kategorije, različite kategorije delegiranih akata. S jedne strane delegirane akte koji se odnose na natur 2000. Tu se radi o delegiranim aktima utemeljenima na članku 11. temeljnog pravilnika. prema kojem ukoliko ima zajedničke preporuke za države članice, postoji obveza dakle, za komisiju da usvoji te delegirane akte u roku tri mjeseca i to je stvarno bila prava trka, jer to je pravilo u temeljnom e, sporazumu. No, na temelju preporuka država članica iz lipnja dostavili smo ekspertnom timu te delegirane akte koji se tiču Baltičkog mora i one koji se tiču Sjevernog mora i upravo sam saznao da je kolegi 5. rujna usvojio te akte, a sada je na vijeću da dijelom e, analizira te akte i eventualno posegne za svojim pravom meta. A nastavit ću sada na glavnom e, dijelu ću na engleskim, bit će jednostavnije za mene. Imali smo tri nova zajednička prijedloga o kojima su država članice rasprave u lipnju, jedan za e, Sjeverno more, dva za demerzalni ribolov u sjeverozapadnim vodama. Izvorno se radilo o amandmanu o, radilo se izvornom planu odbacivanja To će biti analizirano od strane tehničkih stručnjaka na srpanjskom, srpanjskoj plenarnoj. Ovome se raspravilo isto tako na ekspertnoj skupini 4. 14. srpnja. Sve to još nije usvojeno. Što se sjevernog mora tiče, to je u fazi prijevoda i to bi trebalo biti usvojeno nekad u rujnu. Isto vrijedi za sjeverozapadne i zapadne vode. Prema informacijama koje sam ja dobila, ukoliko sve bude pravovremeno završeno s prijevodom, to će trebati usvojiti kolege po prvom polovinom e, listopada, dakle krajem rujna, početkom e, listopada imat ćemo e, četiri nova delegirana akta koji će biti dostavljeni parlamentu i vijeću na uvid. Dakle, toliko od mene što se tiče ovog poslovnog dijela, a kolege će preuzeti dalje ukoliko ima potrebe. Prvo napominjem da se radilo o ribljem otpadu. Da li netko od kolega, ukoliko još ima kolega, želi nešto reći? Ne, nema, svi su otišli a evo Werner odlazi, a ja nemam pitanja, dakle želim vam zahvaliti. Što ste izdržali do kraja. Nemamo pretpostavljam ništa pod raznim. Preporuke koordinatora, to smo obavili. To je usvojeno. Ne, bit će usvojeno pismenim putem. Stoga iscrpili smo dnevni red i prevoditelje kojima zahvaljujem. Očito smo iscrpili i zastupnike, s obzirom da su otišli. Hvala svima vama što ste ostali. Sljedeći sastanak održat će se ovdje, odnosno u Briselu, 10. listopada od 15 do 18.30 i 11. listopada cijeli dan. Hvala svima i vidimo se uskoro.